Dear Dragi kolege, lijepo molim. Evo, prije nego što krenemo sa našim današnjim savjetovanjem, saslušanjem, ja bih želio e, još e, ono što sam jučer preskočio nadoknaditi, naše objave u vezi pitanje e, odgovor na pismeno pitanje o dakle pitanje za pisani odgovor komisije u vezi kaznenog postupka protiv bivšeg e, čelnika Elstata. Dakle, 27. listopada protekli zadnjih 12 mjeseci iz četiri stranke ovog parlamenta podnijelo je pisano pitanje, pitanje komisiji u vezi sa slučajem bivšeg šefa Elstata. I koliko sam ja oni su pitali da i tražili da dobije odgovor u roku od šest tjedana. Koliko sam ja shvatio, odgovor komisije se očekuje sutra, u, odnosno danas, utorak 27. veljače. A ako ovaj odgovor ne stigne, ja bih želio potvrditi da ćemo u skladu sa pravilom 130.5 našeg statuta i sljedeći zahtjev jednog čitavog broja, za velikog broja zastupnika našeg doma, E, uključiti to isto pitanje u dnevni red našeg sljedećeg ekonomog sastanka 19. ožujka. A sad možemo nastaviti sa dnevnim redom i tu bih htio pozdraviti naše poštovane goste koji će sudjelovati u našem saslušanju savjetovanju o reviziji Europskog sustava financijskog nadzora. Kao što znamo, prva cilj ovog današnjeg rada našeg je da dobijemo zapravo saznanja o praktičnim posljedicama i kompletnu učinku prijedloga Europske komisije da se revidira cijeli sustav financijskog nadzora. Jer kao što znate ovaj odbor veliku važnost pridaje tom dosjeu. Imamo dva vrlo, vrlo istaknuta suizvjestitelja koji rade na tome i smatramo da je to jedan od dosjea koji bi trebao biti zaključen i dovršen prije isteka našeg, isteka mandata. Budući da smatramo da predstavlja glavni stup za stvaranje naše e, jedinstvenog tržišta kapitala i kapitalnu uniju, da je tako nazovemo. I dakle što je, dakle ta financijski nadzor je zapravo vrlo važan okvir da bi otvorili vrata svim financijskoj integraciji čitave unije kako bi se lakše nosili pogotovo sa izazovima financijskim koji nam se spremaju nakon Brexita. I zato sam vrlo, vrlo sretan da su među nama sad vrlo, vrlo cijenjeni ugledni stručnjaci kao naši gosti. Dakle, profesor dr. Rüdiger Weil, Doktor Fajl je profesor za, za propise o kapitalnim tržištima na Minhenskom sveučilištu Ludvig Maksija Miljan. Zatim imamo gospodina Sebastiana Albelo, predsjednika e, Španjolske nacionalne komisije za nadzor tržišta vrijednosnih papira, potom gospođu Eni Fili, izvršnu direktoricu Finance Watcha, gospodina Felixa Hufelta, predsjednika Njemačka savezne financijske nadzorne, e, nadzornog tijela, Bafina, i gospodina Jacques de la koji je predsjednik visoko rangirane skupine Evropske unije za financijski nadzor osnovane još 2009. Kao što znate, to su zapravo sve stručnjaci koji su i sudjelovali posebno gospodin de la u stvaranju ovog sustava kakvog imamo danas u Europi a počet ćemo sad s prezentacijama naših gostiju, a nakon toga riječ dajem našem našim suizvestiteljima Burkartu Balcu i gospođu Pervanš Perez. Dakle, prvi naš govornik je profesor Vajl i imate na pet minuta riječ, izvolite. Cijenjeni predsjedniče i članovi Europskog parlamenta i odbora Ekon, e-, hvala vam puno što ste me pozvali na ovu panel diskusiju danas u kojoj ćemo raspravljati o reviziji ESE, e, odnosno Europskih nadzornih tijela. Na početku dozvolite da odmah istaknemo kako je stvaranje Europskih e, nadzornih tijela bio jedan od glavnih miljokaza u razvoju kompletnog europskog sustava na financijskog, jedinstvenog financijskog tržišta i veliki napredak u odnosu na prošlost. Europska komisija sada predlaže reformu europskog nadzorne arhitekture, dok i s obzirom da se slažem s time da je Brexit, tehnološki zatim napreci i zaštita potrošača, da su to kao i univerzalni ciljevi naše održivosti i održivog načina života, predstavljaju nove redovne izazove. Mislim da je stvarno jako dobro i pravo vrijeme da se sad pozabavimo i nekim nedostacima u upravljanju ESA. Dakle, i mislim da je, jer neki, mislim da neke reforme možda idu predaleko. Ja bih e, početi, počeo s time da dam e, sa prijedlogom da se proširi izravna regulatorne ovlasti ESME na nova područja. To je stajalo u prijedlogu. Naravno, ono što komisija tu argumentira ima puno istine u tome, ali to nije dovoljno. Sama činjenica da Europsko e, europski proračun i europska zapravo sredstva pokrivaju kompletno fondove kao EUVEC, EUSEF i ELTIF još uvijek nije dovoljno i nema zapravo potrebe po mom mišljenju da se centralizira proces odobravanja stanovitih tipova e, prospekata i njihovo korištenje. Naime, upravo je upitno da li bi Europska agencija bila prikladnija da to čini od nacionalnih e, nadležnih tijela zato što je samo sastavljanje prospekata vrlo blisko vezano za nacionalne zakone. Bilo kakav rizik koji dolazi iz nadzorne arbitraže bolje je bolje se, bolje se s time nositi koristeći instrumente konvergentnosti nego izravnog nadzora koje provodi ESMA. S druge strane, mogu samo reći da podržavam prijedlog da se proširi nadzor ESME na kritične, kritična mjerila i na kritične zapravo referentne vrijednosti. I isto tako te usluge su, moraju naime proširiti ciljem cijele Europske unije nuditi i zbog toga imaju inherentne prekogranične elemente, zbog toga se esmina uloga treba povećati. A to me dovodi na sljedeću točku, a to je nadzorna konvergencija. U budućnosti promoviranje nadzorne konvergencije postaje ključnim zadaćom ESA, dakle svih e, nadzornih tijela u Europi i nacionalne prakse često se jako razlikuju, a izvješća o tome koja kasnije idu do e, ESME sadrže zbog toga mnoge nedostatke i otvorena pitanja neusklađenosti. Komisija je stoga u pravu kada cilja da popravi svoje instrumente da kako bi se nadzorna konvergencija povećala. E, nova strategija nadzorna je vrlo ambiciozna ono što smatramo da je ključna negativnost je da je taj instrument kompletno stvoren kao tip jednog prostruktove postelje. Drugim riječima, jedan kalup u kojeg se svi moraju na silu ako treba uglaviti, a to će naravno ograničiti slobodu nacionalnih tijela da razviju vlastite prioritete. I predložene promjene na dakle da se sa kolegijalne revizije kreće na neovisnu reviziju, ne, ulazi ne uzima u obzir da su nacionalna tijela, imaju puno više iskustva u praksi na tržištima, što je vrlo bitno da bi se provela kvalitetna revizija. A sada idemo na treću i konačnu točku mog današnjeg govora i mojih ovih argumenata koje iznosim, a to je način upravljanja u samim nadzornim tijelima. E, komisija želi da se to, da se upravljanje postane učinkovitijim i to zato što će se nacionalne razine prenijeti na europsku razinu donošenje odluka na području konvergentnosti nadzora. Međutim, komisija ne daje nikakav dokaz da predstavnici nacionalnih tijela e, jednostavno nisu dovoljno objektivni, previše se bave vlastitim interesima i to na štetu Unije i da su tako radili u prošlosti. Zbog toga oduzimanje zadaća njima mislimo da je nije dovoljno dobro i ne mislimo da se na taj način može postići apsolutno dobra objektivna sub nadzorna konvergentnost. Koji je onda najbolji način da napredujemo? Ja se apsolutno zalažem za jačanje uloge e, predsjednika ovih europskih nadzornih tijela koji povećati odgovornost u pravilu tako da se kod svakog procesa radi E, donošenje odluka na trećoj razini i dozvoliti da se nadzor i sankcioniranje tih ovlasti da se to može i delegirati na izvršni odbor. Još jedan bitan cilj je da se poveća i pojača sudjelovanje svih dionika. Najvažnije međutim bi bilo da mi omogućimo zajednički rad skupine svih dionika u preko u međusektorskim pitanjima i to bi ujedno bio i ključ da se osigura jedno rano uključivanje svih tih dionika u proces donošenja odluka i propisa na razini drugoj i trećoj. Hvala vam lijepo. Sljedeći govornik bi bio gospodin Sebastian Albela. Kao što smo već rekli, predsjednik Španjolske komisije za e, tržište vrijednosnih papira. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedavajući, gospodo zastupnici, dame i gospodo. Ovo je doista velika čast za mene što vam se ovdje kao predsjednik Španjolskog e, nacionalnog odbora za sigurnost dakle za tržište sigurnosnih e, vrijednostnih papira mogu obratiti. Meni je vrlo važno da vam kažem kako vi vidimo ovu reformu koja je predložena i što konkretno mislimo o pojedinim točkama. Odmah na početku da istaknemo kako ovaj projekt, mi podržavamo projekt jedinstvenog tržišta kapitala i kompletan prijedlog komisije. U cijelosti smo suglasni s time da se ESMA ojača. Posebno smo suglasni s time i posebno podržavamo prijedlog da se promijeni način organizacije upravljanja ESME da bude učinkovitije. Mislimo da jedino na taj način može apsolutno preuzeti ulogu da koordinira svim nacionalnim tijelima za nadzor. Zbog toga smo vrlo pozitivni prema prijedlogu da se ustanovi jedan odbor izvršni jer to će biti jedan kompletno motor, pravi motor koji će to sve pokretati i mora se popuniti neovisnim ljudima i neovisnim stručnjacima zbog same veličine znamo da to ne može biti onaj samo jedini i normalni organ koji donosi odluke. Ali to je prijedlog sve predvidio. Kako bi se ojačala uloga koordinacije i poticanje budućeg rada i orijentacije same ESME. Mi zapravo želimo prijeći sa kolegijalne revizije na sustav nadzora kojem bi ESMA bila vrhovno tijelo i koordinirala mi slažemo se s time da ESMA donosi strateške planove koji će onda biti okvir unutar kojeg će nacionalna tijela provoditi onda na lokalnoj razini e, svoj posao nadzora. Ali pod uvjetom naravno da nacionalna tijela i dodatne ciljeve ostvari koji sad dolaze s tim prijedlogom komisije. Naime, mislimo da moraju koristiti više aktivne alatke i mislimo da bi se to moglo onda više očekivati da ih tu pomaže ovaj izvršni odbor ESME koji će se osnovati. Zatim mislimo da ESMA treba imati veći uvid kod e, središnjih ugovornih stranaka, pogotovo ovih iz trećih zemalja, i kod svih kritičnih referentnih vrijednosti ESMA mora imati veći i uvid i nadzor ali postoje dvije stvari kod kojih ne mislimo da je to od prednosti da ESMA sve sama regulira i e, veće ovlasti. To je kod vrlo određenih vrsti fondova i kod fondova za poduzetnički kapital, recimo kod EUVEKE, EUSEFA i ELTIFA. Tu nema razloga, samo zato što su to fondovi koji se zovu evropskim i koji se reguliraju prema europskim propisima, ipak ne mislimo da ESMA to bi, mora biti glavna alfa i omega. Nacionalna tijela su naime navikla na to da nadziru i upravljaju svim mogućim nacionalnim fondovima i zbog toga ne mislimo da treba taj dio ovlasti u nužno najsmu prebaciti. Drugi dio prijedloga kod kojih isto mislimo da ESMA ne treba imati tako velike ovlasti je područje vrijednosnih papira. Ne razumijemo zašto je uopće predložila komisija da se te ovlasti predaju ESMI. Španjolske vlasti kao i druge nacionalne nadležna tijela imaju vrlo stručne ljude, svoje posebne vještake koji su zato obučeni da to reguliraju i da provode taj nadzor, kao i eventualno arbitražu ako je potrebno. I mislimo da to treba ostati u rukama nacionalnih tijela istim rukama mislimo da su oni ti koji su nadležni da bdiju nad financijskim e, informacijama i svem onim što se iznosi u prospektima različitih investicijskih društava. Napokon nacionalna tijela su tako, a najbolje poznaju nacionalni zakonski okvir kao i emitente ovih, e, dakle one koji su sadržani u prospektu i u šta se dakle investira. Napokon tu se radi i o društvima nekretnina i o mladim inovativnim poslovima i svemu ostalom o čemu sigurno nacionalne vlasti najviše znaju. Prema tome, u prospektima se opisuje i financijsko stanje koje je aktualno vlada i šta se može iz toga eventualno očekivati i zbog toga mislimo da to ne treba prenijeti isključivo na ESMU nego ostaviti više u rukama nacionalnih regulatora i nacionalnih nadzora ali na kraju mislimo da je to jako bitno jer to je glavni stup kapitalnog tržišta s kojim smo mi apsolutno suglasni s ovim ostalim. Međutim, takav nadzor, dobar nadzor ne mora biti pod svaku cijenu ujedno i centraliziraniji nadzor. Mi se slažemo sa ciljem i sa orijentacijom kome ide ovaj prijedlog, ali mislimo da se mora dakle uskladiti sa nacionalnim realnošćima. Jer nacionalne zemlje članice moraju dalje imati vrlo otporne i jake organe nadzora kako bi zagarantirali da imamo dovoljno različitih društava i fondova u Europi i mogućnosti za investiranje jer to je ono što je potrebno da imamo jedno jedinstveno veliko tržište koje je ali raznoliko i koje doista daje doprinos da se e, više novaca investira u našu gospodarstvo diljem Evropske unije, u sva moguća poduzeća i inovativne grane. To je napravo ona bila i glavni cilj kapitalnog tržišta i zbog toga sam vam rekao s čime se slažemo, što mislimo da bi trebalo malo smanjiti. Hvala. Hvala vam. Evo riječ dajemo e, našoj gošći, gospođi Fili, izvršnoj direktorici, dakle Finance Watcha. Hvala vam. Jako nam je drago što možemo danas govoriti na ovom saslušanju. Vjerujemo da je Europski sustav financijskog e, nadzora jako dobra inicijativa u svjetlu svih promjena koje su se dogodile od e, osnivanja ESA 2011. Želi se osigurati financijska stabilnost i dobro funkcioniranje europskih tržišta u kojima će potrošači, ulagači, porezni obveznici biti zaštićeni. Kako bismo ispunili taj cilj potrebne su nam snažna europska tijela koja će imati odgovarajuće osoblje i financije na raspolaganju. Mm, stoga bih htjela ovdje izraziti određeno razočaranje zbog nedostatka ambicije u prijedlogu komisije javna rasprava koja je održana prije prijedloga vidjela je na e, licu mjesta da su se promijenile ambicije vezane uz djelovanje ESA. Vidimo manjak ambicija, zbog toga bismo htjeli vidjeti da se ponovno oživi ova visoka skupina na visokoj razini vezana uz eh, financijski nadzor. To bi nam omogućilo da damo preporuke za poboljšanje situacije. Postoji čitav niz područja gdje Finance Watch smatra da bi se prijedlog mogao popraviti. Prije svega tu je aktivna uloga ESA te razvoj ESB-a mogu poboljšati makrobonitetni nadzor. Međutim, i dalje postoji jaz kada je riječ o makrobonitetnom nadzoru. Imamo situaciju sa drugim sistemski važnim institucijama koje ostaju u nadležnosti nacionalnih, na nacionalnih tijela. Imamo značajne nacionalne razlike stoga kada je riječ o ocjeni rizika važnosti ovih institucija. To također utječe na način na koji nacionalna tijela koriste bafere koje proizlaze iz CRD-a i CRR-a, to zbog različite primjene diljem Unije. Potreban je konsistentni i usklađeniji pristup nego ovog što trenutno vidimo na dijelu. Zbog toga želimo jaču ulogu ESRB-a. ESRB bi trebao imati aktivniju ulogu u identifikaciji upravo ovih sistemski važnih institucija te u nadzoru korištenja makrobonitetnih alata u Uniji. Nadalje, Finance Watch zajedno sa nekim drugim nevladinim organizacijama koje predstavljaju potrošače želi vidjeti veću ulogu ESA u zaštiti prava potrošača diljem Unije. ESA bi se trebale zalagati za, na konvergenciju nadzora kada je riječ o provedbi pravila kako bismo se osigurali da se svi korisnici financijskih usluga, da se prema svim korisnicima financijskih usluga pravilno postupa diljem Unije. To znači razvoj obvezujućih tehničkih standarda te mogućnosti za koordinaciju djelovanja na osnovu tih standarda. Također vjerujemo da bi ESE trebala imati nadležnost kada je riječ o restrikciji financijskih aktivnosti koje idu na štetu potrošača. Jači mandat za zaštitu potrošača traži od nas također poduzimanje određenih strukturnih reformi. Predlažemo da svaki e, nadzorni odbor ESE utvrdi jedan na jednu vrstu odbora koja će biti zadužena za provedbu zaštite potrošača. Kako bismo se osigurali u to, ESE bi u to trebale uputiti odgovarajuće financijske i podređena financijska sredstva. Predlažemo da to bude 20%. Također vjerujemo da bi ESE trebali imati aktivniju ulogu kada je riječ o promoviranju održivog financiranja te drugih e, čimbenika. Vjerujemo da bi trebalo ići dalje nego što se nalazi u trenutnom prijedlogu. Htjeli bismo da ESA u tom smislu nadzire trendove. Što se tiče prijedloga komisije, smatramo da bi bilo dobro da se postojeća pravila mogu dovoditi u pitanje od strane ulagača kako bi oni imali mogućnost e, reći nešto o tim pravilima. Htjeli bismo međutim da se to uredi na odgovarajući način kako oni ne bi imali previše moći. Htjeli bismo također adekvatnu financijsku kompenzaciju kako bismo se osigurali da se u radu sastanaka, dakle mogu, da moda da u radu sastanaka zainteresiranih strana mogu sudjelovati do, do, zaista svi zainteresirani, a ne samo predstavnici industrije. Hvala lijepo. Gospodin Hufeld, predstavnik Bafina. Hvala lijepo. Hvala vam na ovoj prilici da porazgovaramo o ovom jako važnom pitanju, dakle riječ je o Europskom sustavu financijskog nadzora. I čast je to moći učiniti sa e, jedinim začetnikom tog projekta, gospodinom e, Delarozierom. S obzirom na vremenska ograničenja, ja ću se ograničiti na neke ključne napomene vezane uz strukturu ESA. Mo kolege u Bafinu se zalažu za poduzimanje ovih mjera i smatraju da svoje se uspjeh, priča o uspjehu. Mi smo integralni dio te strukture, trošimo značajan, značajno vrijeme, resurse i energije kako bismo poboljšali situaciju na tržištu predstavljam dakako nacionalno tijelo, ali moje primjedbe neće ići u tom pravcu, dakle neću govoriti o odnosu nacionalnih i europskih interesa, interesa već o europskim političkim odlukama koje mogu biti dobre i ne. Imam tu nekoliko načela koje bih vam htio predstaviti, a tiču se naše analize rada ESA. Nemojte popravljati ono što nije polomljeno ne mogu potvrditi da su ESE izašle izvan svojih nadležnosti, vidim da postoje te primjedbe, međutim, ovdje je riječ o političkoj percepciji u odnosu na stvarnost onoga što možemo promotriti na tržištu. Mi želimo da im se daju bolje mogućnosti u izvršenju vlastitih mandata, to znači odgovarajuće resurse. Drugo, protiv smo stvaranja nadzornika, nadzornika. Tko god želi stvoriti taj sustav, bilo implicitno ili eksplicitno, stvara jednog nadzornika više. Postupci, struktura upravljanja, planiranje, Mm, tu se trebaju donijeti odgovarajuće odluke. Njihova je ključna zadaća regulatorna harmonizacija i konvergencija nadzora. To treba učiniti na način da se surađuje, da se ne prisiljava na ovaj asimetrični pristup od gore prema dolje. Nemamo stvarati birokratsko čudovište. Preklapanje nadležnosti, Preklapanje kada je riječ o nadzoru, strateško planiranje, to se već spomenulo. Dakle, potrebno je strateško planiranje, to obuhvaća i mogućnost outsourcinga. Sve to bi stvorilo veliku neefikasnost diljem sustava, te bi usporilo sustav. Jednostavno ne bismo to trebali učiniti. Četvrto, regulativa nasuprot nadzora mora poštovati integritet regulacije u odnosu na nadzor i obrnuto i ne miješati ove dvije stvari. I e, to može donijeti značajne implikacije na svim razinama. Odnos između e SBA kao nadzora i EBA kao regulatora je sjajan primjer ovoga. I stalno podsjećam kolege u nadzornom odboru e SB upravo na ovaj važan odnos i na ovu važnu razliku Međutim, to donosi implikacije u smislu financiranja. Nadzor se financira od naknada institucija koje su podvrgnute nadzoru, a regulativa je politička disciplina koja se financira novcem poreznih obveznika. Tu ne valja brkati stvari. Peto, jačanje ESA tamo gdje one imaju strukturalnu prednost. Postoje jasni primjeri gdje se njihova uloga zbog njihove europske prirode može i mora pojačati. Primjerice kada je riječ o ekvivalentnosti trećih e, zemalja, dakle to u trajnom smislu, ESMA dakle, kao nadložno tijelo, dakle za treće zemlje, za institucije trećih zemalja kao što su središnje ugovorne strane, Potom analiza financijskih podataka, tu bi se stvari mogle poboljšati. Razvoj zajedničkog jezika podataka, to je nešto što nam doista treba diljem sustava, ne samo vezano uz rade. Ukratko, Objavamo svaku mogućnost dodatnog, dodatnog administrativnog tereta, složenosti, troškova. Smatramo da način na koji su sada uređene stvari stup bez kojeg više ne možemo i da se jača uloga ESA tamo gdje postoji prekogranična prednost. Hvala vam na pažnji i radujem se našoj sesiji pitanja i odgovora. Hvala vam, a sada ima gospodin Jacques de eh, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. I hvala vam na tome što ste me pozvali na ovaj vrlo važan sastanak. Kao prvo bih htio reći da Europska nadzorna tijela da su ona odigrala vrlo važnu ulogu kada je sad o tome da se potakne stvaranje i provedba zajedničkih pravila za financijske usluge. I to je nešto što svi priznaju Možda bih htio naglasiti sljedeće stalište. Naime, možda bismo eksplicitnije nego u prijedlogu komisije mogli identificirati ciljeve i uloge različitih europskih nadzornih tijela. Što se tiče EBE, e, Europskog nadzornog tijela za bakanstvo mislim da su tu stvari jasne. EBA svoj posao kao promicatelj jedinstvenog pravilnika obavlja dobro i radi što može, možda ne dovoljno, ali ipak radi što može kada se radi o nacionalnoj konvergenciji. Što se tiče ope, na to gledam pomalo kao i na EBU. Mislim da bi se trebalo otočiti na zajedničke definicije i na e, tumačenja po pitanju standarda te na harmonizaciju regulatornih zahtjeva. Ali dosta okljevam što se tiče jednog prijedloga komisije s kojim bi se od EIOPE Eh, napravilo tijelo koje odobrava interne modele. Mislim da je to pogreška. Zato što bi to dovelo do toga da se podijeli eh, proces eh, odobrenja internih modela, dakle između EIOPE i između svakodnevnih nadzornih tijela u smislu nacionalnih nadzornih tijela, što bi po mom mišljenju dovelo do nekih neučinkovitosti u radu. Što se tiče ESME, tu je situacija pomalo drugačija, zato što osim što to nadzorno tijelo postavlja standarde i brine se za nadzornu konvergenciju, e, ona ima više ovlasti i za izravne nadzorne aktivnosti, uzevši u obzir da, ima značaj, da imamo značajnu prekograničnu dimenziju mnogih e, aktivnosti koje se tiču tržišta kapitala i da ne postoji zajedničko nadzorno tijelo e, za to područje poput SSM-a za druga područja. Po meni mislim da bismo kao prioritet trebali uskladiti poboljšanja, s čime bismo mogli poduprijeti provedbu jedinstvenog pravilnika Europske unije i sporazume o ekvivalentnosti sa trećim, državama. I ako pogledamo prijedlog, dakle iz tog kuta gledišta, onda bih rekao da da, je to dobra stvar što će se povećati mogućnost donošenja odluka, e, arbitraža, istražne mogućnosti e, svih europskih nadzornih tijela e, na nekim područjima, primjerice kada se radi o slučajima kršenja zakona Europske unije, kada se radi o rješavanju prekograničnih sporova i kada se radi o, dosljednoj provedbi zahtjeva od strane Europske unije. I mislim da je to jedna vrlo važna točka. Čuo sam da neki od, neka od takozvanih zajedničkih pravila koje su tijela uspostavila da ih u praksi nacionalna nadzorna tijela ne poštuje i mislim da to treba ispraviti. Nisam siguran da temeljna promjena strukture upravljanja europskih nadzornih tijela je doista potrebna. I pomalo oklijevam što se tiče toga da se stvori jedno novo tijelo koje bi dodalo jedan dodatni sloj e, u cijeli taj sustav i što bi eventualno dovelo i do e, povećane složenosti. Ja bih predložio nešto drugačije, a to bi bilo da se e, poveća nezavisnost postojećeg upravnog odbora i da se primjerice uz to nadoda još dva ili tri nezavisna člana tom odboru koji bi dolazili iz akademskih ili poslovnih krugova. To bi bilo posebice važno ne za stvaranje samih pravila, jer je to nešto što je doista e, u samoj nadležnosti odbora, nego bi bilo važno kako bi se, da kažem, riješile divergencije u smislu tumačenja pravila i u smislu sukoba interesa. I kada bismo dodali dva ili tri člana u to tijelo izvana, koje, koje, koja bi bila naravno u potpunosti nezavisna i mislim da bi to onda dovelo do pojačane učinkovitosti nezavisnosti i cijelih nadzornih tijela. I na kraju, mislim da ta ideja da e, se e, izravne nadzorne ovlasti ograničena prekogranične aktivnosti, tamo gdje postoje značajne sinergije na europskoj razini, da je to dobra ideja. Pojačati te izravne nadzorne ovlasti europskih nadzornih tijela, posebice ESME, ima smisla kada se radi o područjima gdje europski pristup daje stvarnu dodanu vrijednost. I složio bih se sa prijedlogom Europske komisije da postoje neki drugi subjekti poput pružatelja podataka ili administratora kritičnih vrednih vrijednosti da bi e, i njih ESMA mogla izravno nadzirati uzevši u obzir te kriterije koje sam upravo iznio to je također nešto što se tiče i određenih e, infrastruktura na financijskom tržištu koje imaju snažnu e, sistemsku i prekonačnu dimenziju cijelu uniju poput CCP-ova, dakle središnjih e, drugih ugovornih strana njih bi bilo najbolje nadzirati na europskoj razini. Stoga ja osobno podržavam taj prijedlog koji je nedavno e, iznesen u smislu da ESMA treba odigrati snažniju ulogu kada se radi o nadzoru prekograničnih CCP-ova iz trećih država, ali isto tako iz Europske unije, naravno sve to uz podršku središnjih banaka, što je od ključne važnosti. Također, poput nekih od mojih kolega koji su govorili e, prije mene sam skeptičan kada se radi o tome da se e, Esmin e, izravan nadzor prošira neka druga područja poput na e, autorizaciju nekih kategorija fondova ili nekih e, prospekata. Mislim da bi to moglo dovesti do neučinkovitosti i do kontradikcija kod samih nadzornika koji se s time bave. I zaključio bih s time što bih iznio tri vrlo kratke točke. Kao prvo, što se tiče proračunskih implikacija prijedloga, Slažem se sa prijedlogom Europske komisije gdje se kaže da udio financiranja od strane privrede treba iznositi 60% e, proračuna koji se tiče nadzora i druga točka tiče se SRA. Europskog odbora za sistemske rizike. Mislim da trebamo pojačati nezavisnost SRB-a prema Europskoj središnjoj banci. Možda tako što bismo imenovali neke e, uvažene slučake i da ne bismo trebali nadalje integrirati u način funkcioniranja e, SBA taj e SRB, što je nešto što se trenutno predlaže. Mislim da je to greška. I zaključno mogu reći da je vrlo hitno potrebno da usvojimo te mjere o kojima danas e, razgovaramo kako bismo mogli e, napraviti reviziju e, načina rada europskih nadzornih tijela. Ja doista mislim da je ovaj prijedlog koji je vrlo važan bi se trebao usvojiti u okviru trenutne Europske komisije. Hvala vam. I doista, neovisno o tome što će se naravno dogoditi, i neovisno o sadržaju koji će nastati nakon ovog zakonovog procesa. Ja se svakako slažem da bismo trebali zaključiti s tim dosijevom prije kraja našeg saziva i mi smo doista vrlo predjedini to i učiniti. Htio bih zahvaliti svim govornicima. Imali smo široku lepezu različitih primjedbi, neki elementi su zajednički, a kod nekih je bilo drugačijih su drugačijih putova gledišta, što je nama vrlo korisno. Kako bismo onda sada isto tako mogli voditi raspravu s vama. Naravno, ja se slažem s nekim od komentara, ne sa svima. I naravno, kada definiramo što e, je europsko, što je prekogranično, što je nacionalno, bismo trebali ne samo za jedan statički pristup, već su tako i jedan dinamički pristup. Mi to zapravo želimo. Mi to želimo poticati. Želimo imati više prekogranične integracije tržišta kapitala. No, točno je da naravno imamo e, proporcionalnost, subsidijarnost i slična načela što su od uvek naša ključna načela i koja se svako tako primjenjuju i na ovom području slično kao dakle kao što je definirano u ugovorima. Sada naši izvjestitelji, gospodin Burkart, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. I ja bih htio moje dužnosti kao izvjestitelj u ime Pučana i kao suizvjestitelj zajedno sa Provanš Šveres vas srdečno pozdraviti danas na ovom javnom saslušanju. Ja sam nekoć prilikom uspostave europskih nadzornih tijela bio već na strani e, Europske komisije i bio sam član pregovaračkog tima. I bili smo pod dojmom financijske krize i uredba o europskim nadzornim tijelima je tada bio jedan prvi komad zakonodavstva kojeg smo uspostavili. To je dakle bilo 2010. godine. Od tada se dosta toga promijenilo. Opseg, gustoća, složenost što se tiče propisa za financijska tržišta, e, to je sve nešto što se značajno povećalo, to svi znamo i uzavši u obzir taj kontekst. Sada bismo trebali pogledati tu nadzornu strukturu na europskoj razini u koju osim međunarodne razine za velike institucije e, prije svega treba uzeti u obzir i nacionalnu nadzornu razinu a pritom nam treba biti važno da jačine te dvije razine i u budućnosti ostanu e, povezane i međusobno komplementarne. Protiv nekoliko godina se više radilo o postavljanju standarda, a možda će sada doći do e, promjena u prioritetu i da će se više e, se usmjeriti na provedbu postojećeg zakonodavstva. To je potrebno. Ova revizija je prilika da razjasnimo buduće kompetencije europskih nadzornih tijela i to sve naravno u svjetlu E, nas kao su zakonodavstva, kao Europski parlament, tijela koji se smatra i na neki način e, nadzornikom koji želi kontrolirati e, način na koji ta europska nadzorna tijela rade. Želim vam svima srdačno zahvaliti na tome što ste danas sa vašom ekspertizom i posebice s vašim iskustvima došli ovdje kako bi se na naša pitanja i zbog toga se moja pitanja usredočuju prije svega na tri točke. E, gospodine predsjedniče, kao su izvjestitelj si e, uzima malo više vremena za govor, što nadam se e, ćete mi odobriti. Pitanje upućeno Žaku de la dakle, vezano uz temu. Posebice trebamo se baviti sa načinom na koje Europska nadzorna tijela provode upravljanje. E, vidimo da ćemo imati jedan dodatni odlučujuć, dodatno odlučujuće tijelo sada za Europska nadzorna tijela, to stoji u, u prijedlogu uz upravni e, odbor. Dakle, jedno je za regulatorne zadaće e, zadužen zaduženo, a drugi za druge nadležnosti. I same strukture, tu trebaju Europska za tijelo odlučiti, a mehanizmi za kontrolu nedostaju. Što se tiče raspodjele ovlasti e, i načina provedbe tih vlastnih ovlasti, mislim da je to vrlo problematično. Moje pitanje upućeno Žaku de la je sljedeće. Kako možemo u budućnosti se pobrinuti da ćemo kod EOP, ESME i EBE imati dobro, upravljanje? U pitanju upućeno Felixu Hufeltu, a isto tako i profesoru Vajlu. Europska komisija nam je svoj prijedlog za e, veći utjecaj skupine dionika prezentira kao njen doprinos većoj proporcionalnosti. Ali mislim da s time Europska komisija ne ide do kraja. Ja mislim da kod proporcionalnosti se ne radi o tome da stvaramo iznimke, nego da e, imamo dobro provođenje svih uvjeta. Što bi se trebalo dovoljiti po vama kako bismo u upravljanju i u kompetenciji Europske nadzornih tijela ostvarili veću proporcionalnost? Kako možemo od nacionalnih regulatora skupiti iskustva sa nacionalnih tržišta, a istodobno ostvariti veću proporcionalnost kod europskih nadzornih tijela. Gospodinu Albeli bih htio uputiti sljedeće pitanje po mom mišljenju je jasno da se trebamo više raditi u smislu koordinacije između europskih nadzornih tijela i nacionalnih nadzornih tijela. Bez snažne nacionalne nadzornike, bez njihove ekspertize sigurno ni u budućnosti e, stvari neće funkcionirati. Kako tu vi vidite mogućnost da se pritom spriječe udvostručenja ili da se udvostručenja barem ograniče? na najmanju moguću mjeru. I na kraju, ali ne najmanje važno, pitanje upućeno gospođi Fili, vi ste malo prije u vašem izlaganju rekli da biste s, boljim osobljem htjeli opremiti europska nadzorne tijela i da biste htjeli bolje, financijska sredstva za ta tijela. Možda biste mogli nešto detaljnije o tome reći. I drugo pitanje, skupina dionaka, to ste rekli, treba biti uravnotežena. Imate li nekih prijedloga? kako to možemo postići. Hvala. Hvala, Prevanš Beres. Hvala. Hvala vam na vašim doprinosima, dragi sučnjaci, dragi gosti. Mi sada ulazimo u samu srž te reforme i kao i mnogi ja se nadam da ćemo moći to zaključiti prije kraja ovog saziva. Iz niza razloga, ne samo zato što bismo htjeli dobro obaviti naš posao, već isto tako i zbog toga što je to jedna reforma e, koja se očekuje s nestrpljenjem, jer je to nešto što e, je povezano sa širom ambicijom Europske komisije, što je nešto što mi kao Europski parlament podupiramo, a to je prije svega da dopustimo ne samo da se dovrši bankovna unija, već isto tako i da se doista pokrene unija tržišta kapitala u Europi a sjećam se da kada je e, Europska komisija iznijela svoju prvu zelenu knjigu o Uniji tržišta kapitala, da se uopće još tada nije postavilo to pitanje nadzora i vidimo da se sada tu stvara jedna institucijska dinamika koja prati zapravo taj razvoj e, svih tih pojedinih segmenata na e, tržištu kapitala o kojem ovdje razgovaramo. A pritom ne treba zabraviti niti kontekst vezan uz Brexit. Dodat ću jedan argument koji je za meni za mene poput jedne misao vodilje u toj cjelokupnoj raspravi, a to je pitanje konvergencije. Zato što trebamo zapravo se međusobno priznati ovdje u ovom krugu da je velik trošak povezan sa donošenjem europskog zakonodavstva, da mi posvećujemo sate i sate na to da se inicira sam prijedlog, da se prijedlog usvoji i da se zatim počinje primjenjivati. Ali nakon što smo dakle prošli cijeli taj put uzbrdo, ako odmah onda propadnemo nizbrdo, zato što postoji potpuna divergencija što se tiče same provedbe europskog zakonodavstva, onda cijelo to ulaganje koje smo napravili u smislu uspona na brdo propada. I to je dakle to važno pitanje konvergencije i to je nešto što znamo da treba poboljšati. A čini mi se da to pitanje da vidimo kako trenutan način upravljanja europskih nacionalnih tijela omogućava da se stvara ta konvergencija, da <laughs> to doista nije optimalno, da to tako blago kažem, i tu bi prijedlog Europske komisije trebao to poboljšati. Još bih samo vrlo kratko spomenula jednu dimenziju, to je nešto što nije možda e, bilo među prioritetima u trenutku kada smo uspostavljali te agencije, a to je nešto što mi se čini da danas je nešto što treba integrirati. Kao prvo, zaštita ulagača ili zaštita štediša, možemo to nazvati kako hoćemo, ali mislim da tu dimenziju treba osnažiti, jednako kao što to predlaže Europska komisija da tako trebamo posvetiti e, posebnu pažnju razvoju inovacija na financijskim tržištima i onome što se danas eh, naziva eh, ukratko fintech. I još jedna dimenzija koju sve to trebamo uključiti je eh, vezana uz održivo financiranje i da vidimo kako možemo to uključiti u mandate tih agencija. I znamo da tu postoji referentno zakonodavstvo za svaku od njih. Sada bih se obratila našim gostima i htjela bih im postaviti nekoliko specifičnih pitanja. Gospodine Rudiger Vajle, Hvala vam na vašim prijedlozima. Spomenuli ste na vrlo radikalan način u vašim zaključcima da ne želite da se, da pređe sa koordinacije europskih nadzornih tijela na nadzor europskih nadzornih tijela na europskoj razini. Ali zar ne smatrate da kako bismo imali upravo uniju tržišta kapitala, da umjesto da se sada krenemo baviti sa tim teškim zakonodavnim radom u smislu harmonizacije zakonodavstva, da bi bilo možda bolje da ojačamo nadzor i da postignemo e, europski nadzor i na taj način postignemo konvergenciju zakonodavstva, da bi možda to e, bilo od koristi. I rekli ste da ne želite da imamo nadzornika nadzornika. Svačam da ste vi na čelu jedne e, uvažene institucije, da imate značajnu ekspertizu, e, ali smatrate li da je isto kod svih e, nacionalnih nadzornih tijela na području Europe? I zna ne mislite da bez europskih nadzornih tijela koji u jednom dijelu zamjenjuju nacionalna nadzorna tijela, da bismo možda trebali obaviti tako taj posao nadzora, nadzora strane države, kako se primjenjuju pravila, borba protiv nekih loših praksi, da bi europska tijela mogla sve to dobro obavljati i da ih mi trebamo pritom ojačati. Gospodinu Albeli bih htjela postaviti dva pitanja. Prvo, što mislite o prijedlogu komisije što se tiče nadzora nad CCP-ovima i posebice tog prijelaza kojeg prelažemo u EMIR-u 2 i ovdje smo imali taj, taj prijedlog izvršnog odbora, e, izvršne sesije, da bismo mogli možda povezati to dvoje i predvidjeti jednog člana izvršnog odbora koji bi bio nadležan djelomično za CCP-ove. Što se tiče prospekata, vi ste jedini koji ste rekli da tu okljevate što se tiče predloga komisije. Ali moje pitanje je sljedeće. Zar ne smatrate da što se tiče prospekata, mislim, Razumijem da e, ako ste bliži tržištu da bolje svačate što se događa, ali za ne bismo ipak trebali e, posjeći taj duh e, konvergencije da se on razvije i što se tiče samih prospekata. I dakle, ako maknemo taj dio nadzora nad prospektima, što ćemo imati kao alat e, kako bismo poboljšali konvergenciju što se tiče stavljanja na tržište prospekata. Anfili, mnogo ste govorili o skupini dionika i po mom mišljenju sigurno ćete razumjeti da ja želim da vi malo još dodatno kažete kako bi se mogao, izmijeniti na dobar način prijedlog komisije. Jer za mene je to i dalje jedna siva zona. Koje ovlasti im dati, Eto, bili bi nam jako od velike koristi vaši konkretni prijedlozi s tim u vezi. Isto tako ste predložili da svako europsko nacionalno tijelo bi trebalo imati svoj vlastiti odbor sa koji bi se bavio zaštitom potrošača. Zar ne mislite da bismo tu u ESMI mogli to postići na jedan eh, horizontalan način? da ona obavlja tu dužnost. Felix Hufeld, također dva pitanja za vas. A ispričavam se, vi ste rekli da nam ne treba nadzornik nadzornika. Pa onda vama zapravo postavljam pitanje s njim u vezi. Što se tiče te ideje da dakle možemo staviti bolju kontrolu nad eh, europskim nadzornim tijelima, nad eh, nacionalnim nadzornim tijelima koje nemaju sredstva za nadzor. Rekli ste da biste htjeli bolje odijeliti to pitanje nadzora i pitanje regulacije. Znači li to da se slažete s tim prijedlogom? te se radi o financiranju regulacije, da dakle to trebaju javna tijela snositi, a e, financiranje nadzora da je to nešto što bi e, kao trošak trebali snositi e, subjekti sa tržišta. I Jacques de la Rosière, vama bih htjela postaviti pitanje o SRB-u jer ste rekli da biste htjeli da taj odbor bude nezavisniji. Ali uzeći u obzir mandat SRB-a i način na koji se mi koristimo radom SRB-a, biste li tu imali neke prijedloge s njim u vezi, jer vidjeli smo to evo jučer, isto tako u raspravi sa Marijom Dragijem, da nam se čini da tu postoji ta funkcija izrade doktrine u tom odboru, ali da to nije nešto što se prijeljeva na tržište i to što subjekti na tržištu um, dobro svačaju. Imate neke prijedloge što se toga tiče. Što se tiče ccp ova postavljam vam isto pitanje kao i uh, drugom govorniku. Slažete li se s time da bismo trebali jednom članu uh, izmijenjenog izvršnog odbora, čak i u ovoj vašoj formuli u okviru upravnog odbora trebali dati tu nadležnost e, nadzora nad CCP-ovima. Hvala lijepo. Mislim da smo ovdje već dobili poveliki broj pitanja, pa onda predlažem da idemo prvo na prvu rundu, pa nakon toga prelazimo na naše izvjestitelje u sjeni i nakon toga dajemo govornicima ponovno riječ. Ko će početi? Počet ćemo opet istim redom. Izvolite. Prvo odgovori sad. Hvala. Hvala su izvjestiteljima na ovim važnim, ali i teškim pitanjima. Počeo bih sa ovom temom proporcionalnosti, naime kako osigurati više proporcionalnosti u radu ESE. Kao prvo mislim da su izvjestitelji, da je to u njihovim rukama zapravo, jer oni mogu na razini jedan, na prvoj razini mogu specificirati sve zadatke koje trebaju evropska nadzorna tijela obaviti, oni mogu dakle konkretizirati, verbalizirati što se tu točno treba učiniti na razini 1, prvoj, ali i na razini trećoj, što se doduše na trećoj razini samo povremeno događa. Dakle, moja mislim da tu treba dalje elaborirati i vidjeti da li bi dalje smjernice, preporuke ili čak različiti katalozi u smislu e, popisa pitanja, da li se to može specificirati na prvoj razini. Ali unatoč tome bi i Europska nadzorna tijela i dalje trebala zadržati stanovite stanovitu fleksibilnost da mogu i sami, sami izdavati svoje smjernice kako bi osigurali tu kontinuiranu konvergenciju. Naravno, to se treba poštivati um, kompletno načelo proporcionalnosti i na, tom se treba, na to se treba koncentrirati i u procjeni učinka. Što se tiče skupine dionika, iz mog iskustva kao člana, a sada već i da kažemo predsjednika našeg nacionalnog nadzornog tijela. želim tu samo ponoviti ono što je rekla gospođa e, Fili. Naime, to su e, skupine dionika su samo savjetodavne skupine. Imaju samo tu funkciju, pa zbog toga se slažem da dioničke skupine ne bi trebale baš imati pravo da evaluiraju smjernice jer e, mislim da bi onda to otvorilo pitanje u kojoj mjeri djeluje izvan svoje nadležnosti, a to bi izmijenilo ulogu, dosadašnje uloge svih e, tijela koje imamo i cijelog sustava prilično temeljito. Istodobno, međutim, smatram da je potrebno provjeriti, više provjera provesti, i posebno s obzirom na preporuke i smjernice. To bi trebalo biti u rukama ili žalbenog vijeća ili suda. Jer napokon to je ono pitanje da li je ESMA djelovala unutar ili izvan svog područja nadležnosti. Glede pitanja na konvergencije nadležnosti i izravnih ovlasti za nadzor, ono što je pitala gospođa Pervez, to je jako, jako teško na to odgovoriti. Da krenemo s ovim, recimo da konstatiramo da je, su europska nadležna tijela već e, obavila svoje zadaće prilično učinkovito. A što se ESME tiče, ne treba zaboraviti da je ESMA razvila jednu metodologiju nadzorne konvergencije i ustanovila je načela po kojima dionici mogu sudjelovati u tim zadaćama a sada nakon četiri ili pet godina od kad se ESMA zapravo koncentrirala na konvergenciju nadzora, mislim da možemo reći da je jako puno već napravljeno. Prema tome primjeri najbolje prakse iz kulture nadzora su već dani od strane nacionalnih tijela i sada mislim da je najbolji način da se nastavi dalje, da se fokusiramo na posebne teme. Drugim riječima da tražimo od nacionalnih ovlaštenih tijela da identificiraju teme na koje se žele koncentrirati, da ih oni sami odrede i zatim da svi se skoncentriramo na to da vidimo kako su oni ispunili te ciljeve. Dakle, više bih to komentirao nego izravne ovlasti za nadzor. Jer možda će za 10 ili 15 godina ESMA imati više izravnih ovlasti za nadzor, ali ja bih preporučio da se ide korak po korak, pa da vidimo da li možemo na taj način, zapravo uz veću ulogu nacionalnih tijela, postići optimalne e, rezultate. Hvala, gospodin Labela. Evo, ja sam dobio pitanje. Da li vidim neku mogućnost da se izbjegnu preklapanje između nacionalnih nadzornih tijela i ESME? iskreno, otvoreno, zapravo ne vidim da su tu veliki problemi u pitanju ili da su to veliki manjci učinkovitosti zbog toga. Jer e, načela upravljanja načela upravljanja je takvo da se zapravo ESMA koncentrira na koordinaciju i konvergenciju nadzora. A dodatno mi jasno podupiramo i neke dodatne ovlasti koje bi ESMA trebala dobiti i što smatramo da je opravdano. Ali ako ograničimo te dodatne ovlasti koje se prenose na ESMU, barem na samo određena područja, a ne da se to sad proteže preko svih područja, uključujući prospekte, njihovo izdavanje, njihovu provjeru i različite još dodatne oblike financiranja, onda bi zapravo izbjegli ove probleme i ovaj i recimo sukobe da im, koji se mogu dogoditi, recimo podjele između nadzora trenutnih financijskih transakcija koje tvrtka neka poduzeća objavi i ono što je u prospektima i tako dalje. Dakle, prijedlog se ograničava u smislu, dakle na onom, onom dijelu u kojem se recimo dodaju dodatne ovlasti ESMI. I onda nema nikakvog preklapanja. Zatim, dakle, to je, pitanje su treće zemlje i tako dalje. Zna se zašto se to ograničava, gdje se ograničava. Ja, kao što znate, ja sam na čelu Španjolske nacionalne komisije za nadzor kompletnog tržišta vrijednosnih papira i kao takav imam stalno uvid u ono što ESMA radi. Moji su dojmovi vrlo pozitivni u odnosu na ono što radi ESMA u odnosu na konvergentnost nadzora i na stvaranje jedne iste kulture nadzora, ne samo metodologije. I mislimo da je njena uloga prvenstveno da onda vidi gdje su greške i neuspjesi i da tu popravi to i to koordinira. Ali naša ambicija konačna i naš vrhovni cilj je jasno da postignemo jedan jedinstveno tržište kapitala u koji je kompletno integriran i jedan nadzorni sustav unutar cijele Europske unije. Prema tome, moram reći da kad kada smo malo pesimistični glede našeg tog glavnog vrhovnog cilja, ali ne vidim zašto bi trebali biti. Jer um, ako nastavimo ovako, tržište nam rasta i stvaramo ga. Drugo pitanje se odnosilo na izvršne odbore i okviru Emira. Dakle, u kojoj mjeri je to konzistentno sa sustavom upravljanja kakav se sada predlaže u, e, u okviru revizije reforme nadležnih tijela. Mislim da je glavni problem pri tome pitanje samog vremena, tajminga, kad, šta se s tim poklapa vremenske gledano. Reforma Emira je bila nužna i autori su jasno kod te reforme razmišljali kako će povećati sigurnost, to je jasno. Međutim, gledajući na globalnu reformu svih nadzornih tijela, tajming nije bio idealan. Mislim da su odgovornosti evropskih nadzornih tijela se trebaju jasno ugraditi u nove ove izvršne odbore, a onda se zna koji član je posebno odgovoran za nadzor samih ovih središnjih ugovornih stranaka, CCP-ova. I mislim da je jako dobra ideja koja je iznesena u komisijnom prijedlogu u vezi s tim. A što se tiče samo pitanja prospekata, pitanje je glasilo kako postići više konvergentnosti na tom području prospekata. Mislim da postojeće alatke koje imamo da je to više nego dovoljno. Mislim tu recimo na kolegijalne revizije koje jasno predvodi ESMA, ona je tu glavna, zatim samo alatka propisa koji nam stoje na raspolaganju, koji se zapravo premalo do sada koristio, a mislim i na onu alatku recimo planiranja samog nadzora što može biti jako korisno. Naravno, još uvijek je otvoreno pitanje i primjene na razini 2 i razini 3 e, s obzirom na novu, uredbu o prospektima, ali to bi mogla biti ona prilika da se osigura da sve bude zaista dovoljno regulirano da se onda izbjegne bilo kakva arbitraža kod sukoba ili kolizije, dakle nekih propisa nacionalnih i europskih na tom području. Hvala sada u ime Finance Watcha gospođa Fili. Hvala lijepo. Ja ću govoriti na svom materinjem jeziku. Dva, ovdje su mi upućene dvije skupine pitanja. Prvo, Dakle, imamo sa dionicima, skupine dionika, to je prva skupina i s tim ćemo početi. Dakle, tu znamo šta je profesor Vajlo tome rekao. To su dio skupine dionika, sje znamo jako dobro, imaju samo u savjetodavnu ulogu. Problem je naime u sljedećem. Ja sam inače osobno član Europskog bankarskog nadzora i to kao neko koje dolazi iz skupine dionika i mi zapravo nismo nikad tu imali problema. Mi smo uvijek reagirali na različite inicijative, predlagali teme o kojima se treba baviti i de facto smo zastupali različite skupine na tržištu iz života, ali nismo utjecali ni na jednu smjernicu, ni na jednu konkretnu odluku naš posao zapravo nije nužno ni naišao na vrlo plodonosno tlo, tu bi se dalo puno toga popraviti, ali doista smo samo savjetodavni. Vidite, u nekim zemljama postoje čak recimo i obaveza da nadležna tijela uzmu u obzir kompletne e, komentare i prijedloge takve jedne skupine dionika u svom daljnjem radu. A to nije baš na europskoj razini tako, kao što vidimo. Zatim, vrlo je važno kako su sastavljene te dioničke skupine. Moramo imati ravnotežu između predstavnika potrošača, korisnika i predstavnika industrije i privrede. I tu moramo vidjeti da su uvijek zastupljeni oni koji su de facto u to involvirani. I zbog toga je to onda naravno čini stvar puno težom, recimo ako smo prejaki u, među predstavnicima industrije i privrede, onda je to recimo loše za onu drugu stranu, naime predstavnike samih korisnika potrošača. Pa onda tu treba naći neki balans, a ako su ovi bili u lošoj poziciji potrošači korisnici, treba ih obeštetiti ne kažem nagraditi, nego obeštetiti. Zatim, tu bi trebalo dakle jednu stavku u proračunu predvidjeti iz koje bi se to obeštećivanje e, provodilo. Zatim dolazim da zaštitni mandat svih ovih korisnika financijskih usluga. Vi znate da recimo tu mi zastupamo i različite udruge zaštitata e, za zaštitu potrošača ili udruge za zaštitu malih investitora. Mi, mi smo svi skupa iznijeli velika naše razočaranje kad je ovaj kad je ovaj prijedlog objavljen, jer mi smo puno više očekivali. Pogotovo zato što je zaštita potrošača unutar unutar um, nadzornih tijela potpuno zanemarena. Bilo je prošle godine različitih uh, rasprava o tome i onda je komisija čak nešto i objavila u vezi s tim, ali to nije išlo dovoljno daleko. Mm, mi smo onda nešto objavili sa svoje strane, govorili o takozvanom modelu Twin Peak, dakle da se odvoji jasno ono što mi možemo raditi od onog što ne možemo. Dakle, ne možemo sudjelovati u odlukama, ali možemo biti prisutni, možemo biti informirani, možemo davati svoje inicijative iznositi, svoje prijedloge davati. Za nas bi u svakom slučaju bio veliki napredak kad bi nas se uzelo tako u obzir. Mi bi bili zato da se zapravo odvoji ove predstavnici u dvije skupine dionika, da s jedne strane ostane samo privreda, a s druge strane da ostanu samo zašt, udruge za zaštitu potrošača, korisnika, malih investitora. I onda bi nam to bilo puno lakše da taj disbalans izbjegnemo. I to je otprilike ona minimum kojeg smo mi željeli jer postoje jasno i oni koji bi htjeli da se ova uredba jako brzo usvoji, kao što smo čuli prije isteka saziva ovog e, parlamentarnog sastava i prije mm, sad onda ne znamo kako će bi se to moglo realizirati, jer ukoliko nam ne bude dodijeljena neka stavka iz proračuna, onda to nećemo nikad moći realizirati takvu jednu zadaću. Nama trebaju novci da bi zaposlili osoblje, da bi to sve skupa funkcioniralo dakle podjela skupine dionika. Hvala, gospodin Hufeld, hvala. Nekoliko tu pitanja i tema je izneseno i posebno pitanja na moj račun upućena. Pa da počnemo sa pitanjem gospodina Balca u vezi proporcionalnosti. Doista, proporcionalnost je jedan od zapravo najvažnijih koncepata u primjeni bilo čega i provedbi bilo čega u europskoj razini. A po mom iskustvu se proporcionalnost uvijek temelji na više stupova, više nosača. No, prvo oni pravni procesi o kojima je profesor Fajl govorio. Dakle, što više politički zapravo čimbenici koji donose odluke ostavljaju naše nadzornike u jednom zrakopravnom prostoru bez dovoljno usklađenih jasnih propisa, e, tim se više to e, dolazi do izražaja da nema proporcionalnosti, a ona se mora zapravo realizirati na drugoj i trećoj razini. Proporcionalnost mora prvo utjecati i na puno preciznije, specifičnije smjernice na prvoj razini. A čak i ako nije tako, jer nema zemlje na svijetu u se može na prvoj razini već sve do zadnjih detalja regulirati, i potpuno je prihvatljivo, zapravo potrebno, da se specificira što treba učiniti na administrativnoj razini. Ponavljam, i volio bih tu obraniti zapravo ponašanje i postupanje nadzornih tijela na trećoj razini. Naime, iskreno govoreći, svaka javna, javno tijelo vlasti neće samo od sebe zapravo početi objašnjavati ljudima kako oni provode zakon. Oni moraju zapravo sami sebe u neku mjeru, tu kon, nekoj mjeri kontrolirati, nadzirati kako provode zakon. Ne mogu za svaki korak to javno objašnjavati. Naravno, postoje tu granice koje nikad ne smiju preći. A mi doista, tu se slažem i s našim, s ovim pitanjima, nama nedostaje pravi sustav sudstva koje bi eventualno tu moglo to nadzirati. Na kraju balade se svi vrlo često obraćaju nema im druge nego da se obrate Europskom sudu, ali oni se čine predaleko za takve stvari. Možda bi, možda bi jedan takav arbitražni panel bio onda pravo rješenje. A zatim još nešto. Već sam rekao regulacija i nadzor. Nadzor mora biti što je moguće više blizak terenu tamo gdje se događa sve to što mi trebamo nadzirati. Što se više makne od terena, od baze gdje se taj po, gdje se taj poslovi obavljaju, e, to zapravo je teže provesti taj nadzor. I vidite, ja sjedim u Europskom nadzornom tijelu svaki drugi tjedan i pokušavamo na toj visokoj razini donijeti onda odluke o nekim malim bankama unutar Europe i gledati kako oni u bilo gdje u Europskoj uniji funkcioniraju. To je vrlo težak zadatak, gotovo nemoguć. Prema tome nadzor treba biti što je bliže samoj bazi, tamo gdje se posao odvija, gdje su ti objekti, subjekti koje mi nadziremo. E, zatim još nešto. Ono što je rekla gospođa vrti se oko konvergiranja i konvergentnosti nadzora, načina upravljanja i ne bi se mogao zapravo više složiti da je konvergentnost nadzora zapravo ključ za sve. To je jedna od najvažnijih elemenata čitavog ovog napora i posla. I volio bih da moji su govornici to dobro čuju. Malo sam iznenađen naime stupnjem skepticizma koji smo zamijetili kod nekih europskih predstavnika glede uspjeha kojeg su europska nadzorna tijela do sad postigla. Ja vam mogu posvjedočiti da su EBA, EOPA i ESMA, ono što su oni na tom području napravili, da je to silno važno i da predstavlja velike napretke i da nema nikakvog smisla sada pokušati nametnuti nekakva nasilna rješenja koja bi nas ne znam kamo odvela, nego to mora ići korak po korak. Dakle, ne samo u regula... nije samo regulacija bitna, nego i praksa nadzora koja se mora ustanoviti i mora ustanoviti i razvijati. To je vrlo bitno. Vi ste pitali jako specifične stvari, kako kako bi to bilo i šta bi se moglo dogoditi ako recimo neko nacionalno tijelo za nadzor ne obavlja svoj posao primjerno, adekvatno ili kako treba i ko bi onda njih nadzirao i da li onda ESMA može tu intervenirati i kako to izgleda. Da, to se događa danas. Ja sam već u različitim prilikama sam bio svjedok tome. Može se, naime, u svakom trenutku se to može primijeniti, ako je zaista potrebno da se intervenira ako neko nacionalno tijelo nešto ne ne funkcionira kako spada. Evo prije nekoliko tjedana smo uh, predstavljali MIFID i MIFIR novu verziju i tu je čitav niz toga što se postojao, što se moralo sad početi implementirati i zato se mora pažljivo promatrati kako se to razvija u realnom životu. Ali ono što ste vi točno pitali, to su zapravo prenesene nadležnosti ako recimo sama nacionalna nadležna tijela zakažu u nekoj situaciji ako je to potrebno. I to ćemo posebno kod Mifira i Mifida koje sam spomenuo, sad ovdje promatramo to u realnosti kako izgleda, da vidimo ako dođe do zakazivanja intervenirat će se. Na kraju mislim da smo čuli puno važnih stvari, ali možda e, još nešto bitno ne smijemo zaboraviti, da možda ne trebamo sva nadzorna tijela na isti način e, tretirati. Možda što budemo dalje išli u budućnost treba povećati diferenciranost našeg pristupa njima. Jer e, ako vi želite u Europskom tijelu za nadzor banaka ustanoviti jednu centralnu nadzornu funkciju, to ne bi nikakvog smisla imalo zatim u EIOPI to mm, staviti u ruke i u nadležnosti EIOPI to isto tako ne bi imalo puno smisla. Ali ESMA je nešto drugo. Kao što je rekao gospodin Albela, već iz praktičnih razloga je stvarno teško da neke male sitne zapravo raspršene poslovanja dođu sad po nadzor centraliziranog nadzornika. To je problem jer je on daleko, predaleko od terena. Ali tu se onda vraćam na onaj zapravo poantu gospodina Lavozijera s kojom se apsolutno slažem. Preferirao bih u tom kontekstu model gdje se postojeći zapravo upravni odbor da kažemo stalno ažurira, odnosno informacije mu se dostavljaju, a oni se obogaćuju za eventualno jednog ili ponekog člana koji je vrlo stručan upravo za te probleme sitne s kojima se treba tu pozabaviti. Ali mislim da je upravo gospodin Albela o tom govorio. Naravno, to mora biti uvijek neovisni stručnjaci. Ali, drugim riječima, ako provedemo prijedloge komisije trenutno glede ESME, mi bi zapravo tri fronte struktura napravili. Dakle, imamo upravni odbor odbor nadzornika i onda jednu, da kažemo, povremene sesije, dakle povremeno zasjedanje e, nadležnog odbora. A to je previše, nemojmo ići tim putem. Ja mislim da je ovo što je Lavozije rekao pravi put, to je praktično i apsolutno priznaje potrebu da se između upravljanja i nadzora stvori jača veza i da se to uskladi. A gospođo Prvanš Berez. Mislim, ono što ste pitali, um, da, praksa je da se ona institucija koja um, pravi nadzor, koja vrši nadzor, da se ta institucija mora naravno i opteretiti stanovitim plaćanjima, to je jasno. Hvala. Thank you very much. Hvala vam. neki od nas su bili zatečeni kada smo primili ovaj jedan jedinstveni prijedlog mjesto jednog e, diferenciranog e, pristupa. Jacques de la izvolite. Hvala lijepa. Pokušat ću odgovoriti na pitanja koja su mi postavljena. Prije svega ona zastupnika Balca. koliko želite razumjeti osnovu onoga što želimo u smislu vladanja. Moramo porazmisliti o jednoj jednostavnoj stvari u osnovi kada smo izrađivali ovo izvješće, prije svega smo imali na umu regulativu. Mi smo iznenađeni činjenicom da postoje ovolike razlike među državama članicama. Dakle, naglasak izvješća je bio ovo jedinstveno, jedinstveno pravilo, dakle jedinstveni priručnik pravila. Učinimo sve homogenim. I ove tri ese, dakle, Evropska nadzorna tijela su odigrale u tom smislu jako važnu ulogu. Međutim, kako je prolazilo vrijeme, sa ovim jedinstvenim pravilima dolazite do problema u provedbi. I zato je kolegica Beres napravila dobro što je stavila naglasak upravo na pitanje konvergencija nadzora. Dakle, došli smo do ovih zajedničkih pravila, do više zajedničkih elemenata kod e, primjene. Tu su se stvari zakomplicirale. Postoje neke zemlje koje možda primjenjuju nešto u većoj mjeri, neke druge u manjoj mjeri. Dakle, ulazite u sukob interesa. Kao što je gospodin Hufeld upravo podsjetio, mogli bismo bolje pristupiti ovom problemu konvergencije u nadzoru na način da ojačamo trenutne upravljačke odbore. Dakle, dvoje, troje profesionalaca uh, koji dolaze iz tog sektora ili iz akademske zajednice, dakle koji imaju odgovarajuće iskustvo, posjeduju objektivnost. Postoje ljudi sa tim karakteristikama. Mislim da bi to bilo dobro kada ulazite u sukob interesa i imate odluke nadzornog odbora, onda situacija otežava. Pa znate kako ne želite nikoga povrijediti, kritika se ponešto oblažava. Nalazite se u jednom ne tako jednostavnom kontekstu, ali ukoliko to imate dvoje, troje ljudi e, koji su veliki autoritet u tom području, onda bi to bio veliki plus, ne samo za ove ESE koje smo spomenjali, već i za cijeli europski sustav. I na koncu vi ovdje u parlamentu ste odlučili o ovoj konvergenciji, dakle ona se mora primjenjivati. Dakle, sve što može pripomoći ovom pozitivnom pristupu problemu je nešto što možemo pozdraviti. Gospođi Berez bih poručio sljedeće. Ona je postavila dva pitanja. Dakle, što sa idejom o specijalistu kada je riječ o CCP-u, dakle središnjim ugovornim stranama, to je ono što ja nazivam dakle upravljačkim odborom. Mislim da je to dobra ideja. Nikad nije <laughs> loša ideja imati nekoga ko zna, ko jako dobro pozna ono o čemu govori. Međutim, ne slažem se s jednim dijelom prijedloga komisije, to je stvaranje specijaliziranog pododbora o CCP-u. Mislim da je to dodatna komplikacija, izvor neučinkovitosti. Skloni sam vašem prijedlogu. Potom pitanje o SRB-u. Moram priznati da sam napravio pogrešku kada smo pisali ovo izvješće. Dakle, govorimo ovdje o SB-u koji ima moralni kredibilitet e, i tako dalje. li smo njima, dakle, ovaj želimo njima dati ovaj makrobonitetni nadzor i mislim da bi to bila dobra ideja. Međutim, <laughs> kasnije sam shvatio da to nije tako dobra ideja. Zašto? Zato što je jako teško tražiti da SB putem jedne podorganizacije kao što je SRB kritizira vlastitu monetarnu politiku. I to može biti jedan ovaj, ometalački faktor na tržištu. Izvješća SRB-a su tehnički korektna, oni su jako dobro napisani. Međutim, dinamika te organizacije je jako niska i njena učinkovitost na tržištu je bliska nuli, mogao bih reći. Pitam se, bi li bila dobra ideja imati jedan ESRB koji bi bio nešto udaljeniji od ESB-a. Dakle, da tamo imamo neke visoko pozicionirane ljude, akademike i tako dalje. Ne bi oni imali tu sad neku mogućnost donošenja odluka, ali bili bi, moral, bili, bili bi jedan moralni autoritet koji bi mogao, koji bi se mogao pozabaviti upravljanjem. Na koncu, vezano uz ono što je rekla Pervanš Berez, smatram da je jako važno, a jutro se time nismo pozabavili. To je e, unija tržišta kapitala. To je povezano sa svim ovim. Po meni, ESMA, koju ne bismo smjeli umetati sa previše prijedloga kojima bismo joj tu davali neke nove nadležnosti koje bi se mogla duplicirati. Mislim da bismo trebali imati stalno na umu činjenicu da je pred njom sjajna budućnost. Nakon što se smiri situacija sa Brexitom, Imat ćemo tržište u Europi, potom ćemo imati City, imat ćemo dakle kontinentalno tržište, postojeće članica, tu je i Švicarska. I tko će moći biti u stanju osnovati jednu kolaborativnu platformu gdje će se moći razmatrati budućnost e, tržišta, dakle u stvarnom svijetu, a svijet je globalizirano mjesto. Odgovor je ili će to biti stara diplomacija 19. stoljeća gdje će se Engleska banka boriti protiv SBA i slično ili će to biti jedan proces suradnje. Ukoliko će to biti tako, a to je nešto što bih ja htio vidjeti na dijelu, ESMA će tu odigrati važnu ulogu. Mislim da moramo pomoći Esmi. Ne smijemo davati previše novih zadataka. A tu su kolege rekli korak po korak i to je ono u što ja vjerujem. Međutim, imajte na umu da je ono što ste stvorili sa Esmom 2010. 11. biti sve, sve važnije. Hvala lijepo. Hvala. Idemo u drugu rundu pitanja. Case Wimborn, izvolite. Hvala svima. Hvala svima panelistima. Sigurno ćemo svi zabilježiti ono što su nam danas ovdje rekli. Mnogi od nas su se bavili ovdje donošenjem zakona o ESAMA i doista smo ponosni na ono što smo uspjeli postići. Drago nam je da ova nadzorna tijela funkcioniraju i da smo došli do ovog jedinstvenog priručnika. No, oni su se nekako međusobno počele i razlikovati u svom djelovanju. Ja surađujem sa njima tijekom izrade zakonskih prijedloga vezanih uz rad tržišta i tu u skladu s tim će biti upućene moja pitanja. Jedan od nadzornika je predložio da bi tu politika trebala bolje urediti razinu 1 i 2, a mi pak mislimo da bi to, bilo, da bi to područje trebalo pripasti stručnjacima. Jer mi tu nismo dovoljno stručni da bismo se time pozabavili u većim detaljima. Međutim, nekoliko riječi o konvergenciji. Dakle, druga vrlo važna uloga sme drugih tijela je upravo konvergencija što tu valja podiziti. Drago mi je što mislite da oni imaju za to potreban alat. Međutim, mene zabrinjava kako se on koristi. Imamo dakle ove repozitorije, imamo mogućnost iščitavanja podataka za većinu ovih depozitorija, ali ne svih. Dakle, ove stvari se do sad nisu uspjele popraviti, iako su na raspolaganju imali dosta vremena. Dakle, standardizacija podataka je nešto što nas zabrinjava. Potom MIFID 2. Kako smo došli do situacije da najvažnije dio zakonodavstva koje treba ostupiti na snagu da ga 17 država članica nije prenijelo dakle, u svoje nacionalne zakone. Pa to je doista sramotno, obzirom na svoju konvergenciju koja se događa između nacionalnih nadležnih tijela i jesme svakoga dana. Kako će napredovati provedba, dakle to sugerira da možda konvergencija ne funkcionira na najvišim razinama, možda nam tu možete dati neke savjete. Potom izravni nadzor. CCP, je nešto što se ovdje politizira u raspravama. Ja sam radila o infrastrukturama, dakle, kategorije post-trade i jako smo se bavili CCP-ovima, odnosno CSD-ovima. Mislite li da bi CCP-ovima trebalo upravljati, odnosno nadzirati ih eh, ESMA? Je li to slučaj sa CSD-ovima? Imamo, dakle, situaciju u kojoj se šokovi jednostavno prenose diljem sustava i to utječe na našu financijsku stabilnost. Koliko se želimo pozabaviti ovim institucijama koje bi trebale biti pod izravnim nadzorom, bismo li trebali uzeti u obzir ukupnu strukturu tržišta ili, sa, ili bismo se trebali koncentrirati samo na temu CCP-ova. Vidimo da se ovo dosta politiziraju u kontekstu Brexita. Potom sistemski važni CCP-ovi, imamo jedan jako veliki takav sustav Imamo ovdje supervizore, regulatore koji su, danas prisutni ovdje s nama. ja smatram da oni izvrsno obavljaju svoj posao u radu sa ovim tijelom. A ne znamo zašto bi sada, zašto se misli da bi ESMA ovdje napravila nešto bolje. Malo me zabrinjava to, zato što već imamo vrlo, vrlo stručne supervizore koji izvrsno obavljaju svoj posao. Potom prospekt, čini se da postoji među panelistima konsensus, da prospekt ne bi trebao ići na odobrenje ESM, kada sam se ja bavila tim zakonskim prijedlogom, to je uredba o kojoj smo raspravljali jako dugo i odlučili smo da ne bi trebalo ući u mandat ESM-e. Međutim, prošlog tjedna na jednom e, ručku ovdje u parlamentu imali smo gosta sa londonske burze koji nam je komentirao činjenicu da niti jedno tijelo nije koristilo ovaj sustav putovnice za prospekt. Dakle, kakva je svrha svega ovoga kada se on ne koristi u prekograničnom trgovanju? Hvala lijepo, Wolf Klinc. Hvala. Evo nekoliko uvodnih riječi, a onda pitanje s moje strane. Mislim da se svi slažemo oko ciljeva koje želimo postići. Dakle, bolja nadzorna konvergencija, ukidanje distorzija, te visoka zaštita potrošača. To diljem unije nešto što svi žele. Dakle, uspijevamo u nekim dijelovima to postići na učinkovit način. Međutim, trebali bismo ovdje krenuti putem evolucije. Čuli smo da bi za to bilo potrebno čak i 15 godina, mislim da nemamo toliko vremena. Vidite da se sektor financijskih usluga jako brzo razvija i to diljem svijeta, naročito u Aziji. A zbog novih tehnologija imamo nove igrače na tržištu, a koji možda danas uopće nisu poznati. Oni će na tržište doći jako brzo i neće biti podvrgnuti dakle, ovom našem regulatornom okviru i zato mislim da se ne bismo trebali oslanjati na ovu ideju da imamo jako puno vremena, moramo jako brzo djelovati. I sada moja pitanja, prvo predsjedniku Bafina, koji je rekao da se ne slaže sa konceptom nadzora, nadzornika, nadzornika. Pa vidite li ovdje određeni rizik da ako krenemo provoditi prijedlog komisije, onako kako smo ga primili, da ćemo imati jednu lošu reakciju, naročito onih eh, nadzornih tijela kao što su MF, BAFIN i slično. Bili nas to moglo dovesti u neku situaciju gdje bi oni sabotirali ovu konstruktivnu suradnju. S druge strane, nedavno smo u Latviji imali slučaj gdje je banka EBLD propala. Kako je moguće da tamošnje nacionalno nadležno tijelo je se nisu vidjele da se ovo događa. Što bi se trebalo promijeniti kako bismo u budućnosti izbjegli ovakve slučajeve. Drugo pitanje ide predstavnici Finwatcha, dakle riječ je o financiranju, pitanjima financiranja. Predsjednik Bafina je rekao da ne bi trebali raditi razliku između regulatornih tijela i, i regulatornog financiranja, financiranja dakle nadzornika. Moje pitanje je što Finwatch misli o toj ideji. Vidite li ovdje mogućnost ukidanja financijskog doprinosa nacionalnih nadležnih tijela? ja bih htio da to financiranje ostane ovako kakvo jest kada je riječ o financiranju rada europskih nadzornih tijela. Ukoliko podijelimo sredstva između dakle 40% europskih sredstava i ostalo da je nešto što dolazi iz financijskog sektora, smatram da bi to moglo predstavljati rizik za aktivnosti jer se one ne bi mogle više nadzirati na učinkovit način i da bi to dovelo do porasta troškova. Treće pitanje za gospodina Dela Rozijera. Već je spomenuto. Je li dobro, dakle, imati jednak istog predsjednika za SRB? Imamo, dakle, izjavu Imamo dakle činjenicu da se ne komunicira dosta dobro o tome što se točno radi, dakle koristi se modeli, algoritmi koje niko dobro ne poznaje ili ne zna ništa o njima. Dakle, moje pitanje je što bi se moglo učiniti, što vi predlažete da se učini kada je riječ o doprinosu SRB-a, dakle da oni taj doprinos daju, da se to vidi na dijelu. Hvala Sven Hvala. Podsjetio bih vas da neke od prijedloga komisija kojima sada raspravljamo da su napravljeni na osnovu jednog izvješća parlamenta na kraju prošlog saziva i ja sam se bavio upravo tim izvješćem i tu smo imali veliki konsenzus o jednom nalazu koji je do sad ovako ovlaš spomenut. A to je da kad smo stvorili Europska nadzorna tijela, da smo im dali jasan, daleko sežan mandat i zato ova rasprava o tome su li izašle iz mandata nešto što izaziva smijeh, zato što sam tražio više puta da mi se kaže kada su točno izašle iza svog mandata i Niko mi to nije uspio dokazati još, niti spomenuti ni jedan konkretan slučaj. Ja još uvijek čekam da to čujem. Osim toga, dakle, imaju taj širok mandat i kada pogledate ono što je ono što su one poduzele, kojim se na nadležnostima koriste, nalazimo područje kojim su, kojima su učinile mnogo, ulazile u detalje, potom imamo područja gdje nisu bile dovoljno proporcionalne, koliko se mogu složiti sa svime time. Međutim, kada je riječ o donošenju pravila, propisa, onda one dosta dobro obavljaju svoj posao. Međutim, kada potom pitate potrošače i tvrtke koje se bave financijskim uslugama, osjećate li da smo tu uredili stvari u Europi, ono što se događa u stvarnosti jest slična razina funkcioniranja tržišta i nadzora tržišta. ljudi će reći da smo još daleko od tog e, koncepta, od tog našeg e, cilja koji smo predvidjeli za tržišnog kapitala. to je zato što se nisu još iskoristile sve ono što im je na raspolaganju. Ne bih sada išao kroz sve detalje, ali možda je najeklatantniji primjer kršenje zakona zajednice, dakle i traženje zajedničke kulture nadzora. I zato bih e, htio čuti od panela koje konkretne mjere predlažete da bi se dokinulo ovo nekorištenje e, odgovarajućih ciljeva i mjera, naročito kada je riječ o zaštiti potrošača i činjenica je da obični građani dalje plaćaju previše za proizvode koje kupuju i pitanje za gospodina De La Vi ste po meni dali jedan jako važan prijedlog kada je riječ o upravljanju ESAMA. A imali ste dosta riječi samo kritike. kada je riječ o strukturi ESRB, ali kada bismo i maknuli ESRB izvan SBA je i dali mu novog čelnog čovjeka. To je dalje ne rješava problem koji je spomenuo kolega Klinc. A to je da ne postoji jasno utvrđena odgovornosti. Imamo jednog predsjednika i ogroman je stol za kojim sjede ljudi koji donose odluke. Što mislite o ovom jednom manjem upravljačkom tijelu unutar ESRB-a koji bi se sastojao od stručnjaka koji se bave makroekonomskom stabilnošću? koji bi bili jedna svojevrsna vrsta vijeća za ekonomsku stabilnost Europe gdje biste mogli dakle prebaciti i utvrditi ovu odgovornost na dosta jasan način, te koji bi onda dakle mogli raditi sa ovom većom grupom članova koji sada sjede u, trenutno u SB-u. Hvala vam, gospodin Langen. Da, ja bih rado nadopunio dva kratka pitanja, ako su već prethodni govornici spomenuli. Jedno je bilo pitanje krize u Latviji. Tu me zanima mišljenje stručnjaka o tome. Dakle, kako bankovni nadzor, tako i vijeće SBA, jesu li oni u stanju e, izvući iz toga određene zaključke i što predlažete kako bismo to u budućnosti poboljšali kao drugo? To je pitanje mogućnosti da se neke teme spomenu. Gospodin Gigold je upravo rekao da zna samo za jedan primjer gdje je jedno europsko nacionalno tijelo nadišlo na aktivan način svoje nadležnosti, a ja znam više takvih primjera. Evo ako pogledam samo Jopu, tu imamo čitav niz stvari koje je OPA napravila, iako za to nije imala nikakav mandat. I sada nam OPA može reći da u okviru zakonodavstva je došlo do e, zahtjeva za izmenom od nekih klubova zastupnika, ali oni nisu imali većinu, mi smo se orijentirali oni mogu reći da su se orijentirali prema tome, ali to ne može biti njihova zadaća. Dakle, mislim da trebamo to isto tako ispitati što se tiče opskih nadzornih tijela i tu me zanima koja su vaša mišljenja kao slušnjaci. Hvala, Brian Hayes. Vrlo kratko, gospodine predsjedniče, zahvaljujem svim govornicima na e, njihovom doprinosu u ovoj važnoj raspravi. I jučer je Mario Draghi nama rekao kada je govorio o krizi, da to nije bila isključivo samo bankovna kriza, da je došlo do previše balona i do krize diljem sustava, da je to povezano i sa deregulacijom i sa nedostatkom nadzora. A ta dva uvjeta, dakle nadzor s jedne strane i regulacija s druge strane, to je nešto što moramo postići u Europskoj uniji. Moramo imati dobru ravnotežu, ali to treba ostvariti na razmjeran način. Mi pokušavamo sada pojačati kapacitete za uniju tržišta kapitala koja bi bila smislena za cijelu Europsku uniju i za cijeli ovaj dio svijeta. I posebice mi je drago ono što smo čuli o Brexitu, dakle treba se pitati do kakve fragmentacije bi moglo doći zbog Brexita, da bi to moglo značajno utjecati na našu cjelokupnu financijsku sigurnost i stabilnost i da to ne bismo trebali pocenjivati. I samo nekoliko kratkih primjedbi. Kada sam se bavio dosijeom o Ejopi vidio sam da je važno da Ejopa bude posrednik između pojedinih država članica, da tako kažemo, da imamo tu ulogu regulatorne arbitraže u toj funkciji, da nam je potrebno na takvo tijelo kako bismo se pobrinuli da dobro funkcionira prekogranično tržište. Imamo previše primjera gdje vidimo da prekogranično tržište ne funkcionira dobro zbog toga što jedan regulator donosi odluke koje nisu u skladu sa odlukama drugih regulatora. Mislim isto tako da pocijenjujemo koliko je važno, važna ta zajednička kultura nadzornika, to je ono što je Sven spomenuo, a isto tako koliko je važno da svi nadzornici budu okupljeni oko istog stola, kada govorimo o europskih nadzornih tijela, da svi rade zajedno, da pokušavaju uspostaviti najbolje prakse, da pokušavaju riješiti zloupotrebe gdje ih vide na jedinstvenom tržištu i da se postigne ta zajednička kultura nadzora. I slažem se s onim što je rekao Vene Langen. Vidjeli smo primjere gdje su nadzorna tijela prekoračila svoj mandat, posebice vezano uz prvu razinu, uz to zakonodavstvo koje smo predložili ovdje u ovom domu. Vidjeli smo to e, nedavno, na primjer jednog dosijeja, gdje je ESMA donijela odluku koja je protivno, koja je protivna raspravama koje smo imali u ovom domu Vidjeli smo to i kada se radi o prospektima gdje je sada Europska komisija protiv onoga što je e, Europski parlament predložio. Dakle, vidjeli smo da nadzorna tijela ne za svoj mandat, a tu se radi o nedavnim dosijima kojima smo raspravljali u ovom domu. Moje specifično pitanje tiče se pitanje dostatnih e, dosadnih resursa. Imamo studiju procjeni učinka Europske komisije gdje je podcijenjeno koliko će biti potrebno resursa, ne samo što se tiče broja osoblja, nego i e, vrsta ljudi koje će biti potrebno za izvršavanje svih ovih različitih funkcija. I ja sam naravno protiv onoga što trenutno Europska komisija o tome govori, ali zanima me po vašem profesionalnom mišljenju, jesmo li značajno pocijenili broj potrebnog osoblja i njihove sposobnosti kako bi se izvršavalo sve ono što stoji u prijedlogu Europske komisije po pitanju europskih nadzornih tijela. Hvala. Hvala vam lijepa. Ja imam vrlo kratka pitanja za naše paneliste. Jedna primjedba i zapravo jedno pitanje. Neke primjedbe, pogotovo gospodina Jacques de la su to već spomenule, dakle da možda postoji značajnija poveznica između tog aspekta upravljanja i tog aspekta dodjele zadaća tim nadzornim tijelima u smislu da ako sada isključimo iz toga tu funkciju jedinstvenog e, europskog pravilnika, što je, slažem se, manje kontroverzno pitanje, ali primjerice ako uzmemo u obzir posebice nadzornu konvergenciju i također e, izravan nadzor e, na onim područjima gdje je to potrebno, gdje je to primjereno, onda mislim da je ključ svega to hoćemo li postići što se tiče upravljanja da dođe do tog kolektivnog vlasništva svih onih koji su tu okupljeni, svih eh, nacionalnih nadzornih tijela. Jer ne postoje samo nacionalna nadzorna tijela i europska nadzorna tijela. Mislim, europska nadzorna tijela su zapravo eh, forum gdje su okupljena nacionalna nadzorna tijela. I možda bismo mogli, prema onome što je rekao Jacques de imati nekakav sustav upravljanja da se stvori to zajedničko vlasništvo i da sva ta tijela zajedno oblikuju način na koji se može poboljšati nadzorna konvergencija eh, na onim područjima gdje je to potrebno, gdje se provodi izravan nadzor. Vidimo da postoji značajan otpor tome, jer dobro može jedno tijelo može reći pa ja savršeno obavljam svoj posao, pa što oni zapravo žele od mene. Ali imamo taj problem vezan uz cjelokupno tržište, dakle ne samo da neki dobro obavljaju svoj posao, već to pitanje kako dakle, kolektivno možemo izbjeći da se smanji ta fragmentacija na tržištu to ne možemo zanemariti. Ne možemo reći mi smo u savršenom svijetu pa što Europska komisija želi. Zašto moramo išta promijeniti? Mi smo toliko dobri u našem poslu. Nije to problem. Neka nadzorna tijela su izvrsna, ali moramo poboljšati naše zajedničke kapacitete da postanemo jedinstveno tržište, posebice što se tiče tržišta kapitala. Dobro, bankovni sustav, to je jasnije područje, vidimo točno da znamo tko što radi, imamo i OPU, imamo jedinstveni europski pravilnik i tako dalje. Dakle, možda se slažete s time djelomično kako to predlaže Europska komisija, dakle da taj kapacitet da se radi na učinkovit način da se istodobno i osjeća to vlasništvo od strane dionika europskih nadzornih tijela, a to ste vi zapravo, to su nacionalna nadzorna tijela kako dakle da ne razvodnimo previše sve ono što je potrebno kako bi se postigla nadzorna konvencija i izravan nadzor, a da to naravno sve bude u skladu sa načelom prijenosa ovlasti. Mi naravno izrađujemo propise kada je to potrebno, kada to nije potrebno, da to ne radimo. I imamo nadzornu konferenciju ne kako bismo imali nadzor nad nadzornicima, nego kako bismo imali zajednički forum da postignemo dosljednu provedbu europskog zakonodavstva, dakle diljem jedinstvenog tržišta. Eto, to su moja pitanja i čak i ako ste zaprimili mnogo dobrih pitanja, ipak bih vas se molio da se ograničite na tri minute tijekom vašeg govora u ovom završnom krugu pružanja odgovora. Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Biću kratak, usredotočit ću se na četiri teme. Krenut ću od složenosti i razine broj 1. Treba jasno reći što bi mogli napraviti su zakonodavci. Oni bi mogli točno odrediti koje su to zadaće na razini broj 3, dakle mogli bi to konkretnije izreći. Ne bi trebali reći koji su detalji vezano za razinu broj 1, nego molim vas recite točno što treba i uraditi europska nadzorna tijela. To bi e, bilo velike koristi i to bilo u skladu naravno s načelom proporcionalnosti. Kao drugo, zašto vidimo da postoji toliko velika složenost? Pa to možemo objasniti zbog toga što trenutno e, sa strane tržišta imamo šest razina regulativa. To je previše, a na europskoj razini imamo tri razine, a imamo i nekoliko razina na nacionalnoj razini. Na nacionalnoj razini imate i provedbene propise na nekim područjima, imate daljne smjernice koje provode ministarstva i nadzorna tijela. Oni imaju dakle vlastite propise, to je previše i siguran sam da ćemo u budućnosti u jednom trenutku imati istinsko europsko zakonodavstvo, ja bih e, se založio za to, to je najbolji put naprijed, ali za 10-15 godina svakako bismo trebali imati neki kodeks gdje bismo imali e, zakonodavstvo za svih 27 država članica za tržišta kapitala kako bismo imali dakle jednu razinu i onda eventualno još dodatne dvije razine i to je to, dakle da bi smanjilo složenost. Nadzorna konvergencija, dakle druga tema to je doista divovski posao, to treba jasno reći i ja nemam danas e, za vas čarobno rješenje. I mogu se zamisliti da ako se promijeni način upravljanja da bi to moglo biti koristi, dakle da se izvršnom dijelu e, da više ovlasti što se toga tiče, to bi ubrzalo celokupni proces, oni bi trebali biti fleksibilniji, e, trebali bi moći lakše izraditi revizije među stručnjacima, ali isto tako treba ostvariti i bolju razmjenu najboljih praksa e, između nacionalnih nadzornih tijela, naravno pod pokroviteljstvom europskih nadzornih tijela. To je ključno i to bi pomoglo. Zatim treća točka zaštita potrošača. To je nešto što neki ljudi svačaju na pozitivan način u Europi, to je točno, ali treba prvo vidjeti kako će raditi MIFID 2 i kao drugo trebamo imati na umu da zaštita potrošača nije obuhvaćena samo upravnim zakonom, već isto tako i privatnim zakonom i tu bi moglo doći do različitih razina zaštite potrošača u Europi. A potrošači će nas pitati možemo li tražiti nadoknade, da ili ne. Dakle, to je ono ključno pitanje. Ako vidimo da neki savjeti nisu dani na primjeren način i tu bi se zakonodavci mogli više učiniti što se tiče harmonizacije. Na posljedku, prekoračenje mandata. Da, do toga bi moglo doći, ali to je izuzetno teško pitanje. Dakle, to pitanje jesu li europska nadzorna tijela prekoračila svoje mandate. Kao profesor prava, prema mom mišljenju, mislim da u malom broju slučajeva bismo na to pitanje mogli odgovoriti sa da, ali mogu isto tako jako lako se zamislite da niti Europski parlament, niti Europska komisija ne bi bili sretni ući u detalje što se toga tiče. To je nešto što sudovi trebaju odlučiti. Evo, skoro pa tri minute, malo više. Hvala vam. Hvala. Gospodine Abela, da, hvala vam. Dopustite mi da samo iznesem da kažem, e, neš, neko malo filozofsko gledište, načalno pitanje. Tu imamo dva različita koncepta. Jedan je koncept da idemo prema jedinstvenom nadzorniku, to je ideja koja je uzgledečeno i spomenuta u onom vrlo poznatom izvješću Petero predsjednika prije nekoliko godina. A zatim imamo drugi koncept koji se temelji samo na jednom sustavu suradnje primjerice ljudi kojima se sviđa taj koncept vrlo rado govore o tome da bi to trebali biti članovi organizacije, nešto poput toga. Mislim da bismo trebali naći jedno srednje rješenje, da bismo trebali raditi na tome da napravimo prema doista integriranom načinu nadzora. A za to nam je potrebna ESMA. Govorimo o ESMI zato što se ja bavim tržištima kapitala, trebali smo dakle napredovati prema ESMI koja bi bila više od samo ili kluba nacionalnih nadzornih tijela, da to postane ESMA koja će imati stvarne ovlasti za koordinaciju, za promicanje nadzorne konvergencije i čak i za usmjeravanje aktivnosti nacionalnih nadzornih tijela. Naravno, sve to uz to da se poštuje e, dnevne ovlasti i e, nadzorne ovlasti koje oni inače se sada imaju. Mi smo za hrabru esmu koja je vrlo važan komad tog integriranog nadzora i mi smatramo da je to potrebno imavši na umu projekt vezan uz e, Uniju tržišta kapitala. Hvala vam. Hvala, Anfili. Što se tiče financiranja nadzornih tijela, mi tu nismo protiv toga da subjekti na tržištu plaćaju naknadu za funkciju nadzora. To je nešto što postoji i na mnogim drugim područjima i što se tiče tog područja mislim da se već dosta toga tražilo od poreznih obveznika i stoga je normalno da e, tijela nad kojima se vrši nadzor sudjeluju e, u financiranju kontrole. Što se tiče zaštite potrošača, da, doista tu imamo mnogo toga za reći. Imamo sve više pravila e, za zaštitu potrošača e, na financijskom tržištu, e, pravila koje su usvajaju na europskoj razini, ali nažalost na terenu imamo vrlo fragmentirano stanje kada usporedimo pojedine države članice. Kako možemo dakle stalno govoriti o jedinstvenom tržištu, a da se ne bavimo tome kako se doista provode prava na terenu. Želim podsjetiti da Europska komisija svake godine objavljuje e, jedan consumer scoreboard gdje se klasificiraju proizvodi koje kupuju potrošači, tu imamo različite kriterije i financijske usluge svake godine imaju najlošiju ocjenu. Svake godine za redom. To pitanje zaštite potrošača ne tiče se samo odšteta, naknada, to je naravno točno i tu je šteta što to još ne postoji u svim državama članicama, ali bolje je zapravo djelovati na preventivan način. Naime, potrošači prečesto, i tu ne govorim samo o običnim potrošačima, čak i o profesionalnim korisnicima čije je to zanimanje, su sve češće suočeni sa proizvodima koji su presloženi, kako bi ih shvatili, koji ne odgovaraju njihovim potrebama i koji su vezani uz jednu agresivnu komercijalnu politiku. Uloga e, europskih nacionalnih tijela kada se radi o zaštiti potrošača je jasna. To je sastavni dio njihovih mandata. Tri e, europska razvojna tijela kažu da ovlasti e, koje imaju posebice što se tiče upozoravanja ili zabranje nekih proizvoda da e, nisu baš jasna i da zbog toga ih ne koriste u velikoj mjeri i ako je tome tako onda treba dakle te ovlasti izmijeniti. Ali mi smo doista za to da oni imaju jasan, precizni mandat u samoj uredbi kako ne bi više došlo do toga da dakle neko kaže da europska tijela nisu tu obavila svoju ulogu. I zbog toga se mi zalažemo za to da postoji poseban proračun koji bi posvećen zaštiti potrošača naravno u skladu sa uobičajenim e, poslu, načinu e, posla u Europskom nadzornom tijelu, ništa se ništa neće promijeniti, ništa se neće promijeniti i e, potrošače, konzumente tih proizvoda ne možemo zanemariti tako. I da zaključim, uopće ovdje nismo o tome govorili, ali u svom uvodnom izlaganju sam rekla da moramo govoriti o državom financiranju kada se radi o toj funkciji nadzora, nadzornih tijela. Hvala. Felix Hufeld. hvala da spomenem nekoliko tema koje ste uputili meni. Rekli ste da ja potičem e, zakonodavca sa prve razine da bude specifičniji. Niste me dobro shvatili. Sama je priroda zakonodavca da e, ostvare političke kompromise kakvi god oni bili. Ja sam htio zapravo objasniti zašto je potrebno imati specifičnije propise za razinu broj 2 i razinu broj 3, zato što je sama priroda zakonodavstva sa razine broj 1 eh, jednostavno drugačija od ostalih i to sam zapravo htio reći. Nisam htio biti naivan prema propisima sa razine broj 1, baš naprotiv. Što više se sam bavim regulativom i nadzorom, to više se slažem s time da se sve treba temeljiti na načelima, a ne na pravilima, ali to je jedna druga rasprava i samo sam htio razjasniti e, taj nesporazum. Druga stvar, gospodin Klinc je postavio jedno dosta smiješno pitanje vezano uz to e, hoće li možda eventualno nacionalno nacionalno tijelo sabotirati zakonodavstvo ako se neke ovlasti prebace na europska nadzorna tijela. Pa mi smo javna tijela, mi se ne bavimo sa sabotažom, mi smo e, dobri građani u našim državama i Europskoj uniji. I dakle smatram da se ne radi o tome. Mislim isto se tiče, evo jedan vrlo drastičan primjer i e, uspostave bankovne unije, mi smo sasvim dio toga te jako naporno radimo kako bi ona bila uspješna. No kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, mislim da je nešto drugačije kada otvoreno raspravljamo o tome što bi bile dobre europske politike ili ne, od ovog ostalog, dakle nemamo nikakvih namjera išta sabotirati. Nekoliko zastupnika parlamenta su postavili pitanje o Latvijskoj banci a budući da sam ja u sastavnom dijelu te strukture donošenja odluka, ne mogu komentirati o detaljima, to mi je zabranjeno, ali zapravo je situacija bila sljedeća. Jedno američko tijelo je zazlo zabrinutost da postoje neki incidenti pranja novca u toj određenoj banci. Pokrenuli su saslušanje, imali su za to rok od 60 dana i to je naravno onda objavljeno u javnosti. To je bilo sad dobro i to je pokazalo koliko je osjetljiva e, ta situacija nekih banaka. I to je dovelo do toga da se pogoršala na drastičan način e, situacija po pitanju likvidnosti te banke i u roku od 3-4 dana samo, što je dovelo tu banku na rub nesolventnosti i što je nadzornika navelo da pokrene dosta drastične mjere, uključujući moratori, te na kraju i tu izjavu da je ta banka pred propašću ili da postoji rizik od propasti banke. Proteklih nekoliko tjedana smo posvetili upravo tome, raspravljali smo o tome i ušli smo tu u velike detalje. A bit je ta da su aktivnosti vezane uz pranje novca isključivo u nacionalnoj nadležnosti. Dakle, ne postoji za nadzornika banaka bilo kakva mogućnost da napravi nešto kada se radi o pranju novca. I to je zapravo suš problema. A problem sa nelikvidnošću naspram kapitalnih problema se mogu pretvoriti onda u nekoliko sati u ogroman problem. Dakle, ako pitate e, koja bi bila jamstva da se to neće dogoditi u budućnosti, mogu vam reći da nema jamstva. Nema nikakvog jamstva, to se može ponoviti bilo kada. I uloga je nadzornika da onda riješe posljedice toga. Ako svi vjerujemo u tome da regulativa nad aktivnostima pranja novca bi trebala biti europska, ako ne i globalna, ali ako pritom vidimo da je nadzor isključivo od nacionalne nadležnosti, da onda bi to možda trebalo promijeniti u okviru jedne političke rasprave. A ja to u ovoj svojoj ovlasti ne mogu promijeniti. To bi trebala biti jedna šira politička rasprava. Ako ne dođe do toga, onda ćemo biti ovisni o lokalnom tijelu, u ovom slučaju o jednom latvijskom tijelu, e, kada se radi o tim e, incidentima pranja novca, toliko o latvijskoj banci. Dva vrlo kratka daljna odgovora. Zajednička kultura nadzora, to smo to nekoliko puta. Da, doista to je jedan od glavnih prednosti, struktura europskih nadzornih tijela od kad su uspostavljena. Ja iz svog osobnog iskustva mogu reći da način na koji djeluju europski nadzornici na europskoj razini, nacionalna je potpuno drugačije nego prije 10-15 godina. Da postoji stalna interakcija i talni sastanci i da je to ono što stvara tu kulturu. Naravno da to nije savršeno, ali s time ćemo nastaviti. I da spomenem nešto drugo što je gospodin Bajlović spomenuo prije i što vrijedi ne samo za pitanje zaštite potrošača, nego za sva pitanja. Bila bi pogreška pokušati ostvariti jednaka pravila za sve i jednak tretman u EU samo putem financijske regulative postoje vrlo važna okolna pravna područja koja nisu harmonizirana poput e, e, pristup sudovima, e, građansko pravo, pristup pravu. Dakle, samo se na ovo područje će biti dovoljno. I koliko resursa će biti potrebno, to je zadnje pitanje, ako doista dođe do toga da se sve doći u stvarnost e, vezano za ovaj prijedlog komisije, tu bi moj osobni odgovor bio sljedeći. E, resursi bi iznosili otprilike 200 osoba, to je jako nedovoljno, jako nedovoljno, pa što iz mojeg iskustva, ja bih očekivao udvostručeni e, broj, utrostručeni stroj, možda i više. I ako se to ne stvari na razini europskih nadzornih tijela, on će to se prebaciti na nacionalna nadzornih tijela, a mi isto tako nećemo dobiti taj broj osoba i stoga, eto, te probleme treba riješiti. Hvala. E, hvala lijepo. A što se toga tiče e, pranja novca, tu ste u pranju. Činjenica je da kad smo pokušali uvesti onu našu u naše propise više e, konvergencije u nadzoru, upravo kad se u pitanju problem pranja novca, onda nismo baš u trijalogu uspjeli daleko doći. Jacques de la Rozier, izvolite, imate sad riječ. Da, vrlo kratko, jer kasnimo. Da odgovorim na pitanja Kay Swinburne. Mislim da ste stvar jako dobro pitanje postavili u vezi nadzora e, srednjih e, ugovornih stranaka. Ja nisam baš jako izrečito stručan za to pitanje, ali mislim da trebamo pokušati utvrditi da li su ove srednje ugovorne stranke, da li one, ako to mogu tako reći, da li su dakle središnji depozitoriji jednako tako sistemski relevantni kao i središnje ugovorne stranke. Gospodine Gigold, na vaše pitanje u vezi SRB-a, dakle našeg odbora za sistemske rizike. Mislim da nešto što bi stvorilo malo više, izazvalo možda i pobudilo malo više odgovornosti, da bi tako nešto trebali stvoriti. Jer treba nam više odgovornosti nego danas. To bi bilo dobro da li, da, to onda, da li bi to trebali kompletno odvojiti od Europske središnje banke, to ne znam, to je teško reći u ovom trenutku. Zbog ove navike koju smo mi godinama stvarali, mislim da bi to bila dobra stvar da imamo skupinu ljudi, stručnjaka, koji bi bili odgovorni za sve ono što govore i što predlažu. Ono što, a bili pritom potpuno neovisni. Ono što me muči u ovom trenutku je da živimo zapravo jednom vrlo složenom, a istodobno opasnom međunarodnom sustavu. I nisam baš tako siguran da bi ovaj naš odbor za sustavne rizike, koji u cijelosti povezuje neke od najvećih i najvažnijih globalnih e, faktora, da li bi on bio dovoljno neovisan u toj cijeloj priči. Tako da vi sve ono što ste vi implicite ili eksplicite rekli, mislim da bi to zapravo bilo dobro da to obavimo, ali to nije sad e, stvar koja se treba tu prelomiti na tome da li će svi članice to poslušati i da li će jedni hoće, drugi neće. Ne, nego bitno je da mi znamo što želimo postići. Upravo zbog e, toga što smo svjesni opasnosti oko nas i mogućih razloga uzroka eventualnih poremećaja i zastoja ili slomova čak. A sad malo specifičnije na ovo što ste rekli, e, gospodine Gigold. Svi, su, ste zapravo rekli da se nadzor nadzor zapravo ne primjenjuje na jedan harmoniziran, jednoobrazni način. Ali što biste vi predložili? Što? kad e, bismo samo rekli da vrlo je važno da imamo iste šanse za sve, da smo potpuno da konvergiramo u cijelosti naš nadzor. Sve je to lijepo reći, ali evo recimo idemo sad, sad kod poduzetničkog kapitala i poticanja poduzetništva. Šta tu da napravimo? Tu je recimo imamo jedan relativno očiti slučaj kad se ne implementiraju europski propisi, primjerice na nekom ovako fondu koji ulaže u možda čak i riskantna nova poduzeća. Ali ako onda to se ne implemenjuje, što vam preostaje? Možda arbitracija? Arbitraža? Ili što? To je zapravo nešto što treba onda provesti na temelju e, onog što kažu evropska nadzorna tijela. Jer ja smatram da evropska nadzorna tijela moraju biti ta koja imaju pravo da iniciraju cijeli proces arbitraže. I to mislim da bi povećalo općenito osjećaj odgovornosti i u nacionalnim tim tijelima za provođenje evropskih propisa u nacionalne. A druga stvar koja je važna i unatoč arbitraži, za koju znamo da se ne može baš izravno provesti kroz neke prinudne zakone, Dakle, unatoč arbitraži problem neprovođenja zakona ostaje i dalje. I zato postoji jedna obavezna za ESMU i druge, ja sam rekao ESMA zato što je to jasno prva adresa koju se mi sjećamo, ali i druga tijela imaju istu obvezu da zatraže savjet od suda i da to učine u vrlo određenim vremenskim rokovima. Jer to bi bile recimo male sugestije na sve ovo o čemu je pričao gospodin Gigold. Hvala lijepo, a sada bih zamolio naše suizvjestitelje da vrlo, vrlo sažeto iznesu neke možda zaključke iz ove rasprave, jer vidite, ovo nije kraj naše rasprave, izvolite. Hvala lijepo. Kao prvo puno hvala svim sudionicima u našoj panel raspravi. Imam, čuo sam zapravo neke vrlo pozitivne komentare, napomene i razmišljanja danas prije podne, ali isto tako sam čuo i vrlo, vrlo široke kritike e, komisijnih prijedloga. S jedne strane ja dijelim ove kritičke osvrte na komisijne prijedloga, a s druge strane, za sebe osobno, shvaćam što, koliko još posla čeka na moju cijenjenu kolegicu Pervanš Peres i mene, kao i sve ostale izvjestitelje u sjeni. I šta će se sve, dakle, svaliti na nas kad budemo ovdje izvještavali i radili na tim prijedlozima. Naravno, ovo sve što smo danas rekli i što danas ja iznosim nije završno mišljenje, nije konačno stajalište nego tek privremeno. A jasno, pitanje proporcionalnosti ne, treba, ne može se rješavati samo na prvoj razini, nego i na drugoj i trećoj. Također i nadzorna tijela trebaju unijeti više proporcionalnosti u svoju djelatnost upravljanja. Tako je danas predloženo da se načelo proporcionalnosti ugradi i fiksira u svim odredbama uredbe o e, evropskim nadzornim tijelima. Nadalje, meni je potpuno jasno da moramo jače raditi na razlikovanju reguliranja od nadzora i sa svim posljedicama koje to donosi sa sobom kod e, personalnog popunjavanja i financiranja tih tijela. Treće, izravne nadležnosti ESME čini mi se da su kritički promatrano zapravo na udaru, osim jasno onog što se odnose na središnje ugovorne stranke, što će se u konačnosti riješiti u dosjeu Emir 2. I čini mi se da su svi zapravo vrlo, vrlo povučeni, rezervirani kod tog pitanja u kojoj mjeri treba ojačati izravne ovlasti ESME. Da li, zatim, čini mi se nadalje da je ovdje jedna pragmatična procjena E, prevladavala u vezi nacionalnih e, odgovornih tijela, nadležnih tijela, s obzirom na ono što su do sad učinili i bi još mogli u budućnosti činiti. Zatim, pitanje trećih država. Mislim da će na tom području trebati još poprilično puno toga odraditi i mislim da bi u našem izvješću trebali konkretizirati jednu učinkovitu ulogu nacionalnih nadležnih tijela u tom kontekstu. Zatim kritika načina upravljanja. Onako kako je ta kritika iznesena, vrlo jasno po mom mišljenju, mi se čini da bi trebali tražiti manje složenosti, a postigli bi bolje rezultate kada bi se E, samo jednostavno lagano uskladili ili da kažemo prilagodili postojećim modelima već. Isto jedna od tih tema kojom ćemo se još pozabaviti jasno je sudjelovanje skupina sudionika, dionika. Zatim mislim da je jako zanimljivo što je rekao Jacques Delarazier, a to je da se zapravo nadležna tijela njihova njihova neovisnost ojača i malo više odvoji od Europske središnje banke. Tako da izgleda se tu odvajamo na visoko rangirane skupine. Na kraju, mislim da bi u cijelosti trebali ove sve različite raznolike komentare i prijedloge još jedanput trebali na miru svako za sebe razmotriti, jer mislim da će to biti od velike pomoći, da su bili vrlo konstruktivni i bit će od velike pomoći za izradu našeg izvješća o tom složenom dosjeu. Hvala vam na tome još jedanput. Hvala lijepo, Pervans Peles. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Hvala svim našim uh, gostima. Mi smo su izvjestitelji i mi smo ih izabrali, ali neću zato ovo reći, ali mislim da je ovo jedno od najboljih javnih saslušanja koje smo ikad organizirali u ovom odboru tijekom ovog saziva, što jako govori o kvaliteti naših uh, gosta i zbog toga zahvaljujem svakome od njih. Vi ste nam dali važne elemente za raspravu. Ova tema je teška tema. Vidimo da postoje neki sukobi vezano tri paketa, prijedloga konkurencije što se tiče područja primjene, što se tiče upravljanja, što se tiče financiranja. Dakle, što se tiče svakog ta tri dijela, vi ste nam dali vaše doprinose, vaše ideje, razne prijedloge koji će zasigurno doprinijeti našim razmišljanjima i koji će mm, sigurno dovesti do konkretnih prijedloga s naše strane. Ipak evo, kao glavnu poruku ću se zabilježiti to pitanje vremena. I tu se vraćamo ono što je rekao Wolf Klintz, koji je se u sjeni u ime liberala da ta revizija europskih nadzornih tijela, da dakle, to nešto želimo završiti do kraja saziva, tu postoji konsensus o tome, nadamo se tome, ali da ne bismo trebali razmišljati da ćemo tu reviziju napraviti e, e, u samo dvije minute i da će onda idući e, saziv napraviti novu reviziju. Dakle, trebamo malo gledati u budućnost vezano s to što ćemo tijekom putem ovog zakonodavstva pružiti europskim nadzornim tijelima kao izmjene. Isto tako što se tiče SRB-a, zapravo je Europska komisija izradila elemente koji su vrlo soft, vrlo blagi što se tiče izmjena. I tu bismo možda trebali ipak malo više ući u detalje. Što se tiče kompetentnosti, što se tiče nadzora i SRB bi trebao postati pravo moralno tijelo, kao što ste i rekli. Kada ste dali vaše izvješće, kada ste iznijeli tu ideju, intelektualno gledano nam je ta ideja bila jako zanimljiva. To nam je bio oko poput šlaga na vrhu torte, ali danas još nismo došli do tog stadija kojeg smo htjeli i ne znam postoji li neki pandan u Sjedinjeničkim državama što se tiče tog tijela. Trebali bismo to možda vidjeti i trebali bismo vidjeti kako možemo razviti e, to tijelo i dalje, posebice vezno uz uniju tržišta kapitala i to je nešto što me onda odmah dovodi do eh, onoga što je rekla eh, Kay Swinburne, da trebamo vidjeti što se događa na eh, tržištu središnjih depozitorija vrijednosnih papira. Postavili ste se pitanje su li oni od sistemske važnosti, pa mislim da su dosta značajnu ulogu odigrali u prošlosti. Možda bismo trebali sa više ekspertize to sagledati i mislim da u svakom slučaju taj prijedlog treba zadržati na umu. Isto tako ste iznali mnogo korisnih primjedbi što se tiče pravnog sustava i te funkcije nadzorna, e, europskih nadzornih tijela. Dakle, kako to funkcionira sa sudom. Na drugim područjima također imamo tu ideju da što se tiče funkcioniranja financijskih tržišta, da se onda često poteže za mišljenjem suda, ali da se to možda ne radi dovoljno često ili toliko često koliko bismo to trebali raditi. I na kraju, tri završne točke, kao prvo, postoji ta ideja da ono što stoji u prijedlogu komisije e, kao prolagane izmjene da možda treba još produbiti što se tiče promjene u e, način na koji funkcionira je uloga i na koji rade te tri agencije i kao drugo što se tiče potrošača Naravno da tu imamo još e, manevarski posao poboljšanja koji bi ovaj Europski parlament trebao iskoristiti. A što se tiče upravljanja, naravno da se ovdje ne radi o tome. Ne, ne, dakle sam upravljanje, mislim na konvergenciju. Dakle, tu se ne radi o tome da se samo napravi revizija među stručnjacima, već da se možda uzme u obzir i mišljenje Europskog parlamenta iz 2016. godine, da imamo jedan uh, scoreboard, da imamo uh, kriterije vezano uz performanse, da bi dakle to trebalo biti naš prioritet, da je to nešto kako Europski pamet može doprinijeti. Evo, hvala vam još jednom. Thank you. Hvala lijepa. Mm, ja mislim da je ovo bilo jedno od naših najboljih ovakvih saslušanja, savjetovanja i sada zahvaljujemo našim uvaženim gostima, svima po redu. Hvala vam puno, gospodo i damo, na vašim vrlo važnim doprinosima, a prema našem rasporedu, kao što, koji je naravno kao uvijek samo indikativan, ali postoji. Imamo sada rok za amandmane 9. srpanj, a onda razmatranje amandmana do rujna, a onda bi bili spremni za kraj rujna kako bi, bi u listopadu otpočeli sa trijalogom. I na taj način bi mogli zaključiti ovaj čitav dosije na vrijeme, to znači prije isteka našeg mandata. I mislim da se moramo držati tog kalendara i tog predviđenog rasporeda i ne smijemo izgubiti tu mogućnost da ovdje dovršimo ovo i utječemo na konkretno zapravo zadnju formulaciju svih članaka kako u tom novom legislativnom projektu kako bi ostvarili svoju viziju. A sada, e, gospodo izvjestitelji, treba vas da ostanete ovdje za kasnije. Evo, da bismo dobili na vremenu, ja ću odmah um, dati uvod u sljedeću točku dnevnog reda, a to je zapravo nešto što smo trebali već ranije dovršiti jer se odnosi na premještanje mjesta sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Oprostite, ali dao bih malo više sam vremena dao našem savjetovanju malo prije, ali sad se moramo požuriti jer nakon ove točke imamo i glasanje prema tome. Hvala još jedanput svim gostima i svima koji su govorili. A sad idemo na sljedeću točku, a to je kao što smo rekli sjedište ustanove za nadzor banaka i to je pitanje premještanje sjedišta. Kao što znate da vijeće je provelo adekvatni postupak koji je doveo do izjašnjavanja i odluke o novom sjedištu. Dakle, ja koliko sam shvatio, e, mišljenje naših e, izvjestitelja se apsolutno poklapa sa odlukom vijeća o novom sjedištu same institucije. Naravno, parlament treba treba još ratificirati sa svoje strane tu odluku, jer tu je Naravno, to je stvar u kojoj mi imamo pravo suodlučivanja, a suodlučivanje znači da dva tijela ravnopravno odlučuju. Drugim riječima, to su dva suverena tijela, vijeće i parlament, koji vijeće je svoju odluku donijelo, sad treba parlament to ratificirati. I tu nijedan element nije podređen, jer naš dom je potpuno suveren, naš parlament. I stoga je jako dobro da i naš parlament, naši izvjestitelji predlažu isto što je i vijeće odlučilo, da se s tim cijelosti slažu, ali je stvarno korisno da to ovdje naglasimo kako mi to radimo potpuno samoinicijativno i suvereno i da nismo ničim primarani, jer zna se kakva je procedura. Jer znamo da procedura je daleko od toga da bude savršena uvijek, međutim, i, da se samo znamo osobno čak e, mogu podržati i kritiku koja je u našem izvješću o tom pitanju sadržana o samoj proceduri. Međutim, sam ishod, rezultat je taj koji je zapravo isti. A sada naš izvjestitelj Burkard Balc ima riječ. Hvala lijepo. Vi ste sad već malo prije to spomenuli. Mi u našem e, nacrtu izvješća mi ovdje upravo jako kritiku izražavamo na način procedure kako kao su zakonodavci parlament i vijeće donose odluke. Pogotovo kod ovog odlučivanja o tome gdje će biti novo sjedište Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Mislim, to je, ta procedura se već pokazala lošom i 2010. kada se razmišljalo kada će i OPA i ESMA i kada će biti, gdje će biti njihovo sjedište i tada je to zapravo kao dio međuinstitucijskih pregovora u trijalogu donesena odluka o tome. I zbog toga mi tražimo od vijeća daljnje informacije o tome da nam tu kažu kako su došli do ove odluke i kako, pogotovo kako su zapravo E, kalibrirali, e, odnosno baždarili svo kriterije prema kojima su donijeli odluku. Mi se možemo zapravo pozvati na jednu zajedničku izjavu iz 2012. Naime, oni se pozivaju to, ali ta zajednička izjava nije dovoljna osnova da bi oni onda mogli sami donijeti odluku bez kompletne procedure gdje su nas involvirali kao ravnopravne ko zakonodavce u donošenje te odluke. Zbog toga tražimo jednu reviziju tog zajedničkog e, načina zdavanja zajedničkih izjava kako bi tu proceduru popravili, kako bi to sve bilo transparentno, održivo, kako bi se parlament kao su izvjestitelj zajamčeno involvirao na vrijeme u čitav proces donošenja odluka i na taj način bi onda i zajednički jasno i došli do odluke recimo gdje će biti sjedište novo Europske bankarske nadzorne institucije. Mi znamo da su različite recimo pravila koja vrijede za nadzor financijskih tržišta, zbog toga moramo to uzeti u obzir kod donošenja tih odluka. Posebno to vidimo na međunarodnoj razini gdje recimo je bankarski sektor jako jasno odvojen od primjerice osiguravajućeg sektora koji se također bavi financijskim poslovanjem i pod posebnim je nadzorem. A to vidimo isto to odvajanje koje je vrlo bitno i u Europskoj uniji recimo odvajanje u opravljanju, u financiranju, u glavnoj organizaciji, to da li je zaista podijeljeno, tu mi kao parlament želimo od početka sudjelovati kako bi to mogli e, onda i potpuno objektivno potvrditi, bez obzira gdje se geografski nalazilo sjedište ili kako će to izgledati. Hvala lijepo, a sada Pervan Šperez. Hvala. Ja bih e, zapravo sam podržala sve što je rekao Burhardt, jer vidite za parlament je to jedna apsolutno teška situacija. Takva način procedure donošenja odluke. Čak i u prošlogodišnjoj raspravi recimo o višegodišnjem financijskom okviru, ne znam da se još sjećate toga, u vijeću je postojala već te arbitraže, ali sve je na kraju ovisilo upravo o tom suodlučivanju Međutim, vijeće je zadržalo svoju lošu naviku da vjeruje kako će zapravo tih 27 šefova država i vlada moći dati instrukcije parlamentu kao zakonodavcu evropskom šta treba činiti. I to je jedna loša stara navika, mislim, i onda su nastavili s tim pa su mislili ako je prošlo do sad, proći će i kod ove situacije. Međutim, tu postoje razne stvari i koje se moraju uzeti u obzir i procedura mijenjati. Dakle, mi kao izvjestitelji nismo protiv načelne odluke da se seli iz Londona u Pariz sjedište. To uopće nije u pitanju u ovoj situaciji jer samo se želimo da se takve odluke donose na jedan transparentan, racionalan i propisan način, drugim riječima, da parlament doista bude onaj koji su odlučuje. I zatim to preseljenje E, u Pariz. Da li će to biti konkretno prije ono kad nastupa službeno Brexit, dakle u ožujku 2019. Moramo učiniti sve da se stigne na vrijeme kako bi se naravno poslovanje nastavilo bez ikakve pukotine, ali je pita, želimo da je parlament u sve uključen. E, sad, tražimo dakle da se revidira ovaj način zdavanja zajedničkih izjava, i da se držimo prave procedure. I zatim još jedna stvar. Nešto što su naglasili, to je specifičnost agencija, odnosno evropskih tijela. To se isto mora uzeti u obzir kod svakog donošenja odluke. Recimo, to se moramo vidjeti u našim amatmanima se to vidi u našem e, odboru za proračun Kad se stvari objektivno razmotre, vidimo da postoje neki puta različite agencije, različita evropska tijela koja se nalaze u istom gradu. Pa onda treba misliti i na sinergiju, sinergijski efekt koji bi eventualno mogao iz toga nastati. I tu su naši odbori, recimo odbor AFKO, već dao nekoliko jako dobrih prijedloga koje bi mi mogli preuzeti i u ovom tekstu našeg izvješća možda još malo prerađenom stanju u, uvažiti. Hvala. Da, mislim da je vidim da je ovdje neki apel za tim da bude više sjediti agencija u nekom gradu, a vijeća je rekla da to zapravo vijeće vijeće, njihova pravna služba je to objašnjavalo, čisto pravno gledalo, da to nije odluka vijeća, nego da je to zapravo međudržavni ugovor među članicama, čisto pravno govoreći. Jer zemlje članice su odlučile da glasaju za nekog i to tijekom trijaloga. Ali to nije bila zapravo pravna procedura kako je trebala biti. Jer ako tako idu, onda kompletno zanemaruju proceduru kakva mora biti za naš parlament. Kay Swinburne. Hvala, evo govorim u ime kolege Lunesa, te ću pročitati njegovu izjavu. Dakle, on pozdravlja prijedlog komisije, te se slaže sa amandmanom 1 i 2. Također pozdravlja amandman 4 se treba uključiti u regulativu EBA. Što se tiče nekih uvodnih izjava i amandmana 3, vezano uz e, dakle, mjesto u kojem se nalazi ova agencija, tu treba slijediti transparentne procedure, a njih bi moglo poboljšati kada je riječ o postizanju dakle, konačne odluke. Hvala. Hvala vam. Nema gospodina Klinca. Zastupnik Papadimulis. Hvala vam. Zahvalio bih e, kolegama Balcu i To Te bih kao i su izvjestitelji htio govoriti o načinu na koji se donose odluke kada je riječ o kriterijima. Europski parlament je, su zakonodavac i treba biti uključen u ovaj postupak. To nema veze sa odabirom Pariza kao novog sjedišta, ali moramo odgovoriti i reći na koji način možemo to opravdati, tu odluku. Dakle, ovdje se izignorirao parlament kao su zakonodavac kod donošenja ove odluke. Moj klub zastupnika je već e, komentirao ovakav način donošenja odluka. Mislim da bismo svi trebali biti ujedinjeni kada je riječ o zaštiti uloge parlamenta kod donošenja ovakvih uloga i načinima na koji se one donose. Trebali bismo ući u raspravu sa vijećem o načinu na koji će e, primjenjivati odluke koje su donesene na ovaj način. Dakle, govorimo i dalje o ulozi važnosti parlamenta kao su zakonodavca kod donošenja ovakvih odluka. Dakle, moramo zajamčiti na učinkovit način kriterije koji će se koristiti kod donošenja ovakvih odluka. Moramo se osigurati da se pozabavimo sa ljudima koji rade u ovim institucijama, sa njihovim obiteljima i da na dijelu vidimo dakle provedbu odluke revizorskog suda kada je e, riječ o radu ovih e, nadzornih tijela o kojima danas govorimo. Imamo e, uskoro raspravu o amandmanima i nadam se da će ovo stajalište zauzeti i naša dva su izvjestitelja u ovom pitanju. Molio ćeš li ti govoriti u ime Svena? Nema dakle drugih izvjestitelja u sjeni. Catch eye postupak. Riječ ima kolega Hayes. Evo ja sam iz zemlje kojoj je evo, ovom izvlačenjem odlučeno gdje će se premjestiti ovo tijelo za nadzor. Dakle, na sasvim netransparentan način je donesena ova odluka. Mislim da ono što je najvažnije sada jest da je potrebno dati jedan kontekst sigurnosti, dakle osoblju njihovim obiteljima kod ovog sad premještaja u Pariz, ali iz cijelog ovog postupka bi trebalo izvući, izvući neke polke. Pervanš je u pravu, tu je ekonomija razmjera, imate dvije agencije u jednom gradu, dakle tu su prisutne i određene uštede, međutim ovo stvara opasan presedan, dakle kada govorimo o dvije agencije u jednom gradu. Šaljate krivi signal regijama, malim zemljama, zemljama koje posjeduju određene vještine koje se tiču ovog sektora. E, jedno moguće rješenje u dugoročnoj perspektivi bi moglo biti da kada komisija daje dakle ocjenu ovih kandidatura, da to bude javno, da se onda prime i pitanja koja bi parlament kao su zakonodavac mogao imati, a ne da se ovakve odluke ne događaju iza zatvorenih vrata. podržavam ovo izvješće koje su izradili naši su izvjestitelji. Oni su tu dali zajedničku izjavu, dakle zalažu se za zaštitu uloge našeg doma, dakle govore o kriterijima za ovaj postupak. Ali prije svega potrebno dati dakle određenu pravnu sigurnost zaposlenicima ovoj agenciji. Želim im doista sve najbolje u budućnosti. Hvala, Markus Ferber. Hvala vam lijepa. Samo kratko nakon što sam prošle godine imao zadovoljstvo da za tri europska tijela se bavim sa različitom i nakon što sam predložio da se raspravi o sinergijama i o mogućim e, spajanjima, mogu reći da mi je tada jedan klub to jako zamjerio, iako su me kritizirali, na kraju to nismo odlučili. I sad sam ipak iznenađen da sada od onih koji su to kritizirali prošle godine, čujem da se za to zalažu. Dakle, ili je sve uvijek točno ili sve uvijek krivo. Dakle, no što se kritizira ni činjenica da parlament ovdje treba sudjelovati, već da to treba biti urađeno dakle, na odgovarajući način putem davanja razrišnice. Imamo dva načina po meni na koji se to može riješiti. Ili je parlament uključen u to od samog početka, ili on nije onda obvezan poštivati odluke vijeća. Dakle, ili jedno ili drugo, mi nismo uključeni, a onda pravno, moralno i zakonski to jesmo. A mislim da bi bilo dobro to razjasniti. Aha, i kritizirati. Dakle, ovaj, ovo stajalište koje odgovara onom Poncija Pilata, dakle, koji će presuditi sam, dakle, odbilo se bilo što povezano sa jasnim kriterijima, pronalaženju odgovarajućeg rješenja. Dakle, nikakvi kriteriji, samo se donijela odluka. Ha, dobro. Netko će možda evo promijeniti mišljenje i neće dati podršku. A kao jedna od najcrnjih eh, stranica kada je riječ o donošenju odluka na evropskoj razini, Izvjestitelj, izvolite, imate riječ. Eh, ja bih htio zahvaliti kolegi zbog primjedbe da treba osigurati kontinuitet agencije, to rekao Brian Hayes, mislim da bi to doista trebala biti naša nit vodilja u svemu tome što se tiče ostatka. Nadam se da će vijeće odgovoriti na razuman način, na naš zahtjev da se e, ponovno pokrene rasprava u zajedničkoj izjavi. Mislim da nam treba teorijska rasprava. Jer se nadam da u idućih deset deseta godina nećemo ponovno morati premjestiti neku agenciju zbog toga što je jedna država članica napušta Europsku uniju. Ovo je sada jedna zadaća koju to tako moramo baviti. E, potpredsjednik je govorio o kontradikcijama e, koje se može vidjeti u mom zahtjevu da se postigne veća sinergija e, među agencijama koje su smješne u Parizu. Želim podsjetiti na raspravu koju smo imali kada smo raspravljali o proračunu, da smo tada razgovarali o kriterijima koje treba imati kako bi se odredilo sjedište agencija. I jedini kriterij koje je tada izvjestitelj htio zadržati je bio kriterij stanarine za deset agencija. A u zajedničkoj izjavi, u sam dokumentu, se Europski parlament založio za to da imamo šest kriterija, e, jedan popis od šest kriterija i cijena sjedišta ili e, cijena života u tom gradu nije bio jedini kriterij u tom prijedlogu. I ako vijeće Uh, uzme samo taj kriterij. u obzirom da recimo oni koji su bili smješni u Bernu ne bi bili vrlo zadovoljni. Ne možemo jednu Europsku agenciju smjestiti u uh, bilo kojem gradu, bilo kojem mjestašcu, samo zato što je tamo stanarina jeftinija, a da to onda bude potpuno povezano sa bilo kojim drugim mjestom uh, gdje agencija treba raditi. Što se tiče posljednja sinergije među agencijama, mislim da ovaj amandman kojeg predlažemo, ja i Bukat Balci je izuzetno jasan. Ne radi se o tome da se spoje nadležnosti i funkcije, nego da se poštuje nezavisnost tih agencija u skladu s njihovim mandatom, ali da e, istodobno proračunski uštedimo, što je nešto što je zapravo e, bilo na srcu i potpredsjedniku. Hvala vam. Ja bit ću rok za amandmane. To pisanom obliku. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda. I dajem, prepuštam predsjedanje kolegici Swinburne. Znam da ti ne voliš predsjedati, Werner. Okay. Thank you. So this is so I will give three minutes to the rapporteur and one minute to the shadows. No, we only need two minutes. Two minutes. Okay. if you give Thank you, everybody. Um, this is an unexpected turn in the chair for... Hvala, evo, neočekivan dar. A Markus je izvjestitelj, zato ćemo ovdje podijeliti posao vezano uz ovo izvješće. Imamo, dakle, mišljenje u naknadi koje plaćaju teška teretna vozila, dakle u pogledu određenih odredbi o porezima na motorna vozila, to je mišljenje Ekona. Izvjestitelj će ovdje sada predstaviti o čemu se radi, onda će izvjestitelj u sjeni imati do tri minute. Hvala vam lijepa, draga Kej, hvala što si mi skinuo, skinula taj teret da si sam trebam dati riječ, što sam već češće morao ovdje napraviti. Dakle, prijedlog Europske komisije o vinjetama sasvim se u dva dijela. Jedan dio što se tiče uvođenja stvarnog sustava vinjeta i drugi prijedlog što se tiče postupnog smanjanja e, minimalnih stopa poreza na vozila. Kao izvjestitelj za mišljenje odbora EKON, a to je što sam dobio putem predsjedništva, nitko nije htio izraditi to mišljenje, to samo da kažem usput sam predložio da se usredotočimo samo na ono što je u našoj nadležnosti, dakle da se ne bavimo vinjetama, nego da se bavimo poreznim pitanjima, te da detalje e, same vinjete prepustimo nadležnim odborima u odbor, nadležnim e, kolegama odboru za promet. Ja sam to se izvestila u Sjeni isto tako dogovorio i veselim se što su se složili s tim prijedlogom. Komisija je predložila da se minimalne stope poreza na vozila smanje tijekom pet godina za po 20% godišnje, tako da bi onda nakon pet godina, nakon stupanja na snagu ove direktive, te stope poreze bi trebali iznositi 0%. trebamo otvoreno reći da smatram da je ovaj prijedlog naivan, da to tako oprezno kažem, smatram da je on i politički E, kriv zato što to naime znači da će države članice morati pet puta promijeniti svoje e, porezne zakone i da će se ta e, nadležna tijela morati pet puta baviti s time, a mislim da to nije u interesu onoga koji to tu sve pokrenuo i zbog toga sam predložio da odustajemo od tih pet postupnih snižavanja, nego da se onda nakon pet godina to jednostavno odmah snizi na nulu kako bi se sve to pojednostavilo. Dakle, to je prijedlog kojeg možete naći u mom dokumentu. Mislim da je to kao prvo u našoj nadležnosti, kao drugo da će to olakšati rad poreznih tijela, isto tako i pogođenih e, poduzeća i bilo bi mi vrlo drago kada biste poduprijeli moj prijedlog. Hvala. Thank Hvala izvjestitelju. Izvjestitelj Sjene za SID je Pervanš Berez, koju ne vidim u sali. well, Onda dajem riječ sama sebi. Jer evo niko ime kluba nije htio napravo dati svoje mišljenje na ovo izvješće, pa je to zapalo meni. Dakle, ECR je zadovoljan izvješćem, omogućava dakle E, državama da smanje dakle ovaj porez e, s mjesta umjesto dakle da čeka na godišnjoj razini ovo smanjenje od 20% tijekom pet godina. Ovo ide ruku pod ruku sa prijedlogom koji se nalazi na odboru TRAN. Stvara se dakle bolji kontekst od ovog koje sad imamo sa vinjetama. Imamo dakle situaciju sa naknadama za ova vozila u Ujedinjenoj kraljevini, ali slažemo se da bi ovaj sustav trebalo polako nastupno napustiti kako bi se trebalo plaćati u skladu sa prijeđenim kilometrima. Stoga možemo pozdraviti ovu dodatnu fleksibilnost koja je na raspolaganju državama članicama da smjesta dakle ovo e, smanju umjesto da dvostruko oporezuje neke vlasnike e, teških teretnih vozila. Idemo na izvjestitelja kluba ALDE, Ramon Tremosa. Hvala vam. Podržavamo ciljeve strategije Europa u pokretu. Potrebna nam je dugoročna strategija kako bismo se pozabavili o zastarjelim voznim parkom. Imamo potpisani pariški sporazum. Ukoliko želimo biti vjerodostojni moramo preći ka čišćoj energiji. To obuhvaća i rješavanje problema gustog prometa u našim gradovima, te možemo pozdraviti ovu mjeru koja se uvodi dakle tijekom određenog vremenskog razdoblja. On e, dolazi sa jednim drugim prijedlogom koji je povezan sa plaćanjem vezanim uz broj prijeđenih e, kilometara i u skladu sa načelima onečišćivač plaća, odnosno korisnik plaća. Korisnici plaćaju korištenje infrastrukture i e, zbog onečišćenja koje pritom uzrokuju. Ovakva vrsta prometa je važna za dobro funkcioniranje našeg e, tržišta i mislim da bismo se trebali pozabaviti mogućim utjecajem e, na ravnotežu na tržištu. Također, novac koji će se ovime zaraditi bi se trebao ponovno uložiti u razvoj cestovne infrastrukture, a ne na nekim drugim mjestima. Izvjestitelj želi veću dakle, fleksibilnost kada je riječ o ovim minimalnim poreznim stopama. Morat ćemo pronaći kompromis kada je riječ o ovim ciljevima i ovoj tranziciji. Ne bi to smjelo biti automatski jer trebamo imati na umu cilj koji želimo postići, a to je smanjenje onečišćenja zraka, smanjenje gužvi u prometu, dakle u našim gradovima i na našim cestovnim pravcima. Paloma Lopez u ime kluba GUE. Izvolite. Odnosno ne, Kolega Papademos, izvolite. Hvala, evo, u kolegice Palome Lopez. Pročitat ću njezinu izjavu. Sigurna, siguran sam da će nas suradnja dovesti do plodonosnog rješenja kod izrade ovog mišljenja. Slažemo se sa stajalištem izvjestitelja. Dakle, slažemo se s načelom korisnik plaća i potrebi da se smanje gužve i emisije u prometu, ali moramo uzeti u obzir također i socijalnu i regionalnu dimenziju. Postoje razlike između država članica, moramo se pozabaviti tim razlikama kako ne bismo neke od njih kažnjavali. Također moramo uzeti, omogućiti malim i srednjim tvrtkama da funkcioniraju na određen način, i da ove promjene ne utječu negativno na njihovo poslovanje na lokalne zajednice. Ova direktiva bi na različit način mogla utjecati na različite regije u Europi, zato moramo povesti računa o tim specifičnostima, primjerice zemljopisnim karakteristikama, strukturi prometa i nekim drugim karakteristikama. Važno je da države članice mogu same odabrati korake i vremenske rokove na osnovu kojih će dakle, primjenjivati ovaj novi postupak, tu treba obuhvatiti eventualni rast administrativnih troškova i to se odnosi na vremensko trajanje ovih mjera. Moramo također vidjeti na koji način će utjecati ovaj porast cestarina, dakle na sveukupno stanje, kako će se ovaj novac potom koristiti. To je povezano i sa trošenjem državnog novca i djelovanjem poreznih agencija. Znamo da ono nije jednobrazno u cijeloj Europskoj uniji, ali možemo se složiti sa općim ciljevima ove uredbe, a istovremeno moramo omogućiti tvrtkama da se steknu uvjeti da provode ove mjere. To će se vidjeti kroz naše amandmane koje ćemo podnijeti jer za nas je jako važno da obuhvatimo uključivi rast i da pomognemo male i srednje tvrtke. Mi ćemo nastaviti blisko surađivati sa izvjestiteljem na izradi ovog mišljenja. Hvala, Molly Prvo hvala izvjestitelju. Kao što je već rečeno, ja se slažem da bismo se trebali držati svojih dakle, nadležnosti vezano uz ovo područje, to je oporezivanje, ne bismo se trebali ovdje uključivati u rasprave o paketu mobilnosti, to je nadležnost odbora TRAN. Što se tiče sadržaja, ne slažemo se sa pristupom koji je zauzela komisija, Mislim da nije dobro da se ukida godišnji porez na promet motornih vozila. To se ne bi trebalo preklapati sa uvođenjem dakle ove nove mjere koja će se pozabaviti cestovnim naknadama na temelju udaljenosti, ali želimo e, čišći promet i želimo smanjiti gužve u prometu. Naknade na temelju udaljenosti mogu pomoći da se dostignu neki ciljevi iz paketa mobilnosti, ali to ne bi smjelo isključivati oporezivanje, dakle, koje se primjenjuje na vozile. to moramo uzeti u obzir u kontekstu cirkularne ekonomije i sporazuma iz Pariza. Zato bismo htjeli vidjeti nešto bolju harmonizaciju poreznih stopa kada govorimo o životnom vijeku vozila, te kako to utječe na okoliš. Treba uzeti u obzir i težinu vozila, utjecaj na klimatske promjene, emisiju CO2 vidjeti dakle na koji način se koriste službena vozila u privatne svrhe. Uložit ćemo amandmane, htjet ćemo promijeniti njima neke anekse ovog mišljenja, dakle boriti se protiv ovog smanjenja stope na nulu. U sljedećih pet godina mi želimo harmonizirati porezne stope diljem Europske unije u istom vremenskom okviru. Također ćemo unijeti amandmane vezane uz uvodne izjave i radujem se raspravama sa drugim izvjestiteljima u Sijeni. Nadam se da ćemo doći do zajedničkog zaključka. Ali li nekoga tko se javlja u postupku Catch DI? To nije slučaj. Onda nekoliko podataka o izvješću. Prijedlog direktive ulazi u nadležnosti dakle, odbora EKON te tražimo od odbora TRAN da ih prihvate, da naš amandman prihvati bez izmjena. Rokovi za amandmane 7. ožujka u 16 sati, razmatranje amandmana i glasanje odboru Ekon 24. travnja. Sada prepuštam predsjedanje, a ja ću sada evo, zapravo dati riječ izvjestitelju za zaključne riječi. Hvala, hvala izvjestam u sjeni, veselim se amandmanima te se nam da ćemo onda moći izraditi razumno rješenje. Ne želim sada ništa reći o samom sadržaju, ali mislim da financiranje cestarina na temelju udaljenosti, da je to nešto potpuno pravednije nego učiniti to poput ove stope na vozila, ali to je nešto što čemu trebamo još raspravljati u okviru sastanka s u sjeni. Hvala izvjestitelju. Onda završavamo ovom dijelu sastanka vezano za ovo izvješće i sada ćemo preći na glasanje. Colleagues, may I ask you to take seat? Kolege, molim vas sjednite. Put your voting card into the machine. Molim vas da umetnete glasačke kartice u aparate i sada ćemo imati test. Ovo je test otvoren glasanje. No, I need, I need this. Ah, one EPP too many. One EPP too many. Jedan glas na previše, dva glasa na previše. Ome Bože. Sorry, colleagues. Ne, ispričavam se kolege. Dva glasa na previše, jedan. Još uvijek jedan glas na previše. Ne. Da, još jedan. Imamo zamjenske članove. Zamjenski članovi neka ne glasaju. Cijenim što sudjelujete u tržišnoj politici, ali gospodine predsjedniče, ja nemam svoju glasačku karticu sa sobom, ostavila, ostavio sam ju u prošloj dvorani za sastanak. U redu računat ćemo i vaš glas. E, ako imamo dva člana fdd da, jedan i onda još jedan bez kartice u redu. Dakle, još jednom, opet jedan glas pučana previše, molim vas. Volkarte. Take control. Ok. Um, Preuzmi kontrolu, molim te. U redu. Onda prelazimo na glasanje. Krenut ćemo sa izvješćem o ECN plusu. Amandman 1.1.5. Ko je za? Protiv? Ispričavam se. Koje je stalište socijaldemokrata? Da. Dakle, protiv? Za? Još jednom, jer znači ne razumijem dobro, otvaram glasanje. Vote is closed. Glasanje je završeno. Usvaja se. Amendman 18. za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se odbija. Pa samo da tražite provjeru. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Werner ima povjerenje u predsjednika. Imko 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 116 za, protiv, provjera, 116, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 2 s usmenim amandmanom kluba zastupnika GUE. Ne, molim vas dizanjem ruke, ne moramo. Dakle, Osmeni amandman se ovime odbija. I stoga glasamo za kompromis bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Amandmani 140 i 142. Tko je za? Protiv suzdržani. Odbija se. Kompromis broj 3 za. Protiv suzdržani. Usvaja se kompromis broj 4 za. Protiv suzdržani. Usvaja se kompromis broj 5 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis broj 6 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis broj 7 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis broj 8 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis broj 9 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis broj 10 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis 11 za, protiv suzdržani usvaja se 200. amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 219 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo, otvaram glasanje. I don't see Alde. Where is Ah, okay. Yeah, ah. Vote is closed. Glasanje je završeno. Odbija se. Kompromis 12 za, protiv suzdržani usvaja se. 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 226 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43. za, protiv suzdržani usvaja se. 17. kompromis za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 47. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 18. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman četiri za protiv suzdržani odbija se. pet za protiv Suzdržani? Odbija se. Amandman 19. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 250. za, protiv. To moramo provjeriti. Ja ne vidim sve ruke. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se iz 20 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 252 s usmenim amandmanom izvjestitelja za, protiv, provjera na trajnom glasanju. Glasanje je završeno. Odbija se. Što znači da glasamo sada bez usmenog amandmana o tom amandmanu. Tko je za? Protiv? Mislim da se odbija provjera. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Amandman ni 253 i imko 30 za. Protiv. Pučani su za, da. U redu usvaja se amandman 254 za, protiv, suzdržani. Odbija se kompromis 22 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis 23 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis 24 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis 25 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 59. za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inko 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28. za, protiv, suzdržani, Usvaja se kompromis 29. za protiv služeni. Usvaja se amandman 68. za protiv suzdržani. Odbija se. Amandman 3. za protiv protiv suzdržani. Odbija se. 69. amandman za protiv suzdržani. Usvaja se. Imko 6 za protiv protiv suzdržani usvaja se. Amandman 71. za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 30. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 74. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 31. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 32. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 84. te Inko 9 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 5 za protiv suženi usvaja se. Amandman 85. za protiv. Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Jedan glas počena previše. Glasanje je završeno. Usvaja se. Kompromis 33. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Uvodna izjava 27. sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 34. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 35. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 10. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 93. amandman za, protiv, suzdržani. Mislim da te odbijamo. Ne mene. Kompromis 36. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 37. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 58. za, protiv, služanje usvaja se. Amandman 108 za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se sa jednom glasom razlike. 14. amandman za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 39. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 111. za protiv suzdržani ne vidim ECR kako je glasao pa ćemo provjeriti. <clears throat> Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. 16. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 114. za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada glasamo o prijedlogu komisije u izmjenjenom obliku. To će biti pomenično glasanje. Otvaram glasanje. The is closed. Glasanje je završeno. 48 za, 5 protiv, 1 glas uzdržan. Sada glasamo o zakonodavnoj rezoluciji. Nju se zapravo smatra već usvojenim, pa to ne moramo, ali moramo glasati o otvaranju pregovora na temelju izvješća u obliku usvojenom u odboru i vezano uz sastav pregovaračkog tima također što ovdje ne stoji. Dakle, vezano uz predsjednika, izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni, glasanje je sada otvoreno, glasat ćemo poimenično. said Da, rekao sam to u obrnutom redoslijedu. Gospodin Švab i neki drugi. Vote is closed. Glasanje je završeno. Aha. Plus glas od Coburna. A, sada glasate. A, dobro. Dakle, 46 za, 4 protiv, 3 glasa suzdržana, 60 izvjestitelju i cijelom pregovaračkom timu. Sada prelazimo na nacrt izvješća o preporuci vijeća vezano uz imenovanje potpredsjednika Europske središnje banke. Za početak imamo jedan usmeni amandman, ne znam želite li predstaviti usmeni amandman. Da, izvolite, Prevanč BDS. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Jučer na sastanku gubernatora smo održali dosta dugačak i važan sastanak nakon javnog saslušanja i moj klub zastupnika je zbog toga se odlučio predložiti još jedan dodatak ovoj rezoluciji što ste vi izvjestitelj i s čime želimo putem jednog usmenog amandmana izraziti zahtjev da se ta cjelokupna procedura zapravo izmijeni. Ja smatramo da uvjeti u kojima djeluje vijeće, pogotovo u svom odnosu na Svemorskog parlamenta, ne poštuje duh ugovora. Imali smo naime neslužbeno javno saslušanje i vi ste to isto tako tada rekli da mi želimo istražiti koje su kvalitete oba kandidata, međutim, nažalost, uopće nije došlo do ikakvog e, odreza u raspravnom vijeću. Uzreći obzir vremenske rokove koje imamo, znamo da je vrlo važno to pitanje imenovanja osobu u šobanci da nam slijede još nekoliko imenovanja, te smatramo da bi taj postupak trebalo ispraviti i da bismo trebali pokrenuti raspravu s o tome. Naravno, uvjet za to, mislim, mojim glasanjem u kluba će biti uvjetovano tome i zahvaljujem svim drugim klubima koji su podupili našu inicijativu za podnošenje usmog amandmana koji glasi kao sljedeće. E, dok Europski parlament izražava zabrinutost vezano uz e, ravnotežu među spolovima, e, postupak odabira, tajming, imenovanja i političku nezavisnost, mi tražimo da vijeće stupi u dijalog sa parlamentom kada se radi o tome da vidimo kako možemo poboljšati proces za sljedeće imenovanja. No, nažalost, nisam imala vremena raspraviti na temelju tog amandmana o tome o mojem klubu zastupnika, jer to može još promijeniti pojedina stališta, pa vas molim da prekinemo sastanak na nekoliko minuta kako bih se mogla konzultirati s mojim klubom. Hvala, da ćemo vam tri minute. Hvala. I understand the coordinators. Evo, koliko sam shvatio, koordinator, dakle, socijaldemokrata želi dati ovdje jednu izjavu, ali sad prvo glasamo za usmeni e, amandman za protiv, uglavnom usvojeno. Prvanš, izvolite. Ne, samo da zahvalim klubima zastupnika o podršci za vojstvene ovaj amandmane, ali molim vas da tomu svom amandmanu još e, malo nadodamo nešto, jer s time e, u značajnoj mjeri želimo promijeniti uvjete u kojima Europska unija sudjelovati u tom procesu budućnosti, Znači da moj klub zastupnika ne može glasati za to kandidata, niti biti suzdržan, da ćemo dakle morati odbiti e, imenovanje gospodina na sjednici ako ne dobijemo jasne, jasna jamstva da će se budući proces odvijati u uvjetima u kojima se neće negirati uloga ovog parlamenta i stoga vas molimo da uđete u jedan dijalog sa gospodina Tuska, e, da se raspravlja u budućem procesu i da se postignu vidljivi rezultati prije glasa na plenarnoj sjednici, jer će inače to glasanje trebati odgoditi. Thank you. Hvala lijepa. A onda sad glasujemo o prijedlogu da se imenuje gospođen Dagendas kao predsjednik Europske središnje potpredsjednika Europske središnje banke. To je tajno glasanje, glasanje je otvoreno. Ali imamo tu dva glasa previše za pučane, zašto nisam iznenađena, ali... Zatvoreno je glasanje. 27 za, 14, ne, pardon, 13 e, suzdržanih, devet protiv. Koliko smo shvatili. Dakle, usvojeno je. Usvojeno je izvješće. A na plenarnoj ćemo glasati u ožujku. Dakle, možemo ovdje čestitati. Naravno, mi ćemo na temelju mandata koji imamo u ovom tekstu otvoriti raspravu s Europskim vijećem i Euroskupinom i to raspravljat ćemo onda u tom okviru o načinima kako popraviti proceduru, kako to upravo naš usmeni amandman nalaže kojeg smo malo prije izglasali. A sad prelazimo na sljedeće na sljedeće glasanje, to je e, za 2016. godinu za Europsko nadzorno tijelo za osiguranje, ne, pardon, prvo idemo na EBO, imam krivi redoslijed, dakle razlišnice za 2016. godinu, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo prvi je usvojen. Amandman 34 s usmenim amandmanom, koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno kompromis E sa usmenim amandmanom kojeg je podnijela socijaldemokrati za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 17. za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Jedan glas pučana, opet previše. Moramo ponoviti glasanje. Dakle, glasanje je ponovno otvoreno. Amandman 17. Zatvoreno glasanje. Odbija se. Idemo na kompromis C. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D. Za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis E za protiv suzdržani usvaja se, kompromis F za protiv suzdržani usvaja se. amandman četvrti za protiv suzdržani usvaja se. Amandman peti za protiv suzdržani odbija se. Kompromis C za G, pardon, G za protiv suzdržani usvaja se. Sad e, glasujemo o cijelom tekstu kako je izmijenjen i dopunjen pojedinačnim poimeničnim glasanjem. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 48 za, 1 protiv, 4 suzdržana. Čestitamo. I sad prelazimo na sljedeće glasanje. Riječ je o EIOP. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B sa osmanim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Amandman 12. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za protiv suzdržani usvaja se kompromis E, za protiv suzdržani usvaja se kompromis F, za protiv suzdržani usvaja se. Glasujemo o tekstu u cijelosti kako je dopunjen i izmijenjen po imeničnim glasovanju koje je otvoreno. Zatvoreno. 49 za, 1 protiv, 4 suzdržana. Dakle, Usvojeno je. Sad prelazimo na ESMU. Kompromis A za, protiv, suzdržano. Usvaja se kompromis D sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo o cijelom tekstu kako je izmijenjen i dopunjen po imeničnim glasanjem koje je otvoreno. Izvolite. Glasanje je zatvoreno. 49 za, 1 protiv, 3 suzdržana. Čestitamo izvjestitelju. Time smo završili naš sastanak. Hvala vam lijepo.